Allora. Dear colleagues, uh, Uvaženi kolege, možemo početi s prvom točkom dnevnog reda, to je osvajanje dnevnog reda. Ako nema niko prigovora, nacrt dnevnog reda može se usvojiti. Druga točka dnevnog reda, najave predsjednika izvješće sa misije NVO Helsinki. sastanci e, sa e, sastanka uključuju izvješće sa sastanka. Danas imamo e, prijevod na 20 jezika i kao i obično elektronički možete dobiti cijelu dokumentaciju za sastanak. Točka 3 dnevnog reda, preporuke koordinatora dostavljene su elektroničkim putem. Ako nema prigovora, mogu se smatrati svojima. I sad se moram vratiti ponovno na najave predsjednika. Dakle, poslije podne u tri sata odbor Envi će biti domaćin potpisivanju E, okolišne politike parlamenta za 2016. i u okviru scheme za ekoupravljanje i reviziju EMAS-a dokument će potpisati predsjednik Šulc i glavni tajnik Klaus Vele. Kao što znademo, EMAS je dobrovoljni alat za evaluaciju e, okolišne performanse u skladu s našim propisima. Europski parlament je registriran na UEMA za sva radno mjesto 2007. A okolišna politika temelj je parlamentovog sustava upravljanja i obnavlja se u svakom e, e, sazivu. I 9. E, svibnja revidirana je politika i sada pozivam sve članove Envija da dođu na ceremoniju potpisivanja. usvajanje zapisnika sa sjednice održane 26. travnja. Ako do kraja sastanka niko nema prigovore, smatra se usvojenim. A sada što se tiče povratnog izvješća o tekućim međuinstitucijskim pregovorima, Moram vas podsjetiti i izvijestiti o ishodu trijaloga o službenim kontrolama. Deseti zadnji trijalog o službenim kontrolama održavan je 15. E, lipnja ukupno deset trijaloga, 17 sastanaka u sjedni, 15 e, e, tehničkih sastanaka, 8 mjeseci pregovora s dva predsjedništva Luksemburška i Nizozemska i vijeće i parlamente postigli su sporazum koji će biti formalno sve na koreperu sutra i zatim će se formalno glasiti na sastanku Envija, na sljedećem sastanku u srpnju. Zahvaljujem gospođi Kalbat na svim aktivnostima i trudu koju je uložila i dobrom rezultatu na kraju pregovora. A sada točka šesta dnevnog reda sa predstavnicom Komisije o provedbi zakonodavstva o otpadu, okvirna direktiva o otpadu i ambalažnom otpadu, provedba okolišnog zakonodavstva. Dakle, kao što se sjećate, e, Imali smo prvu sesiju, ali nismo mogli ondje zaključiti do kraja s tim e, na sastanku, pa sada možemo krenuti sa kraja prethodnog sastanka i imamo neka pitanja na koja treba se odgovoriti i pregovaram, e, predlažem kao i obično da prvo dademo riječ komisiji. Zahvaljujem gospodinu Sodaskisu što je s nama. A kasnije, nakon što komisija odgovori na postavljena pitanja, možemo krenuti sa raspravom sa kolegama. Evo, izvolite. Komisija. Evo, prvo pitanje. Zahvaljujem eh, predsjedniče. E, dakle, što se ovog pitanja tiče, pitanja 1 odnosi se na nus proizvode i prestanak statusa otpada. Aha. Dobro i želim vam zahvaliti na organizaciji ovog razmene mišljenja da završimo ovu e, raspravu na ovu vrlo važnu temu. Dakle, Uvjeti utvrđeni u člancima 5. i 6. E, okvirne direktive o otpadu žele pomoći ekonomskim subjektima i zemljama članicama da prouče i primjene načelo otpada, da razluče između otpada i onoga što nije u u proizvodnim procesima i procesima e, oporabe i to temeljem e, postojećeg e, zakonodavnog okvira. E, postoje u slučaju 5.6.2 mogućnosti o tome kako se utvrđuje ovi uvjeti, a te njihov temelj. Znači, temeljili se ovdje na kriterijima Europske unije ili drugo, temeljili se na nacionalnim kriterijima i treće je o nacionalno odlučivanje u svakom zasebnom slučaju. Nacionalni kriteriji moraju biti prijavljeni komisiji prema drugoj direktivi jednoj kako bi komisije zemlje članice mogle provjeriti da glatko funkcioniranje internog e, tržišta nije podkopano takvim nacionalnim propisima. A glavni pokretači za zemlje članice da uspostave nacionalne kriterije je nedostatak kriterija za prestanak statusa otpada industrijski i zahtjevi industrijskih grana za specifičnim kriterijima od primjene e, direktiva o, e, o Direktiva o otpadu. Notificirano je barem 21 kriterije, uglavnom e, Ujedinja Kraljevina 13, 3 Francuska, 2 Irska, jedna Austrija, Italija i Nizozemska. A odnose se na razne tokove kao što je recikliranje, kompostiranje, E, digestiranje i tako dalje. U nekim slučajevima komisija je dala detaljna mišljenja zemljama članicama kako bi e, se osigurao konformitet nacrta e, nacionalnog zakona, za nacionalnog propisa sa okvirnim zakonodavstvom Europske unije u jednom slučaju za Ujedinjenu kraljevinu o kriterijima za otpad na loživa ulja pokrenut je postupak zbog e, kršnog propisa Unije. U paketu o kružnom gospodarstvu komisija e, želi pojasniti članke 5. i 6. time što će zemljama članicama dati aktivniju ulogu i odgovornosti za donošenje odluka prema tim člancima kako bi poduprli industrijsku simbiozu. Komisija nije e, predložila da se promijene ova tri načina na koji se primjenjuju ovi članci znači EU nacionalni i u svakom pojedinom slučaju posebno. da komisija ne predlaže niti da se mijenjaju postojeći uvjeti jer su razvijeni od e, sudskom praksom Europskog suda i nije bilo nekih značajnih problema u implementaciji na nacionalnoj razini, što bi značilo da bi, da bi trebalo iz nekog razloga mijenjati te uvjete. Ponekad e, tvrtke kontaktiraju komisiju kako bi pojasnili ove uvjete za nos proizvoda i kraj statusa otpada i komisija je već dala opširne smjernice za sve te uvjete u svjetlu e, sudske prakse i mi smo također otvoreni za konzultacije kada je to potrebno. Što se tiče daljnjeg razvoja kriterijuma razne Europske unije, komisija želi da ta mogućnost ostane otvorena, ali prije nego što krenemo u bilo kakav rad u tom smislu trebamo procijeniti Imali e, e, dodane vrijednosti u razvoju novih kriterija za kraj prestanak statusa otpada, jer preuzimanje postojećih kriterija i njihovo korištenje nije bilo baš veliko i vrlo je e, intenzivno što se resursa tiče, ali bez obzira na to, akcijski plan za kružno gospodarstvo predviđa nove nove propise za presnak statusa otpada za bio otpad i gnojiva i također razvijaju se novi neki, još neki kriteriji za još neke proizvode kao što je e, ugljen od spaljivanja i tako dalje. Te također kad je Italija prijavila svoje nacionalno zakonodavstvo, komisija je dala opširne komentare koji su uključeni u relevantnim zakonskim okvirima. Italija ih je uzela i ograničila korištenje E, krutih oporabljenih goriva e, samo onim planovima koji su regulirani pod e, direktivom o industrijskim emisijama kako bi izbjegla prelaženje dozvoljenih granica, odnosno vrijednosti pragova. Hvala. Hvala. Dakle, odgovorili ste na prva tri pitanja. Ne znam sad žele li netko nešto dodatno prokomentirati, gospodin Topas. Hvala vam i hvala također komisiji na pojašnjenju. Imamo tu nekih zabrinutosti o raspravi o koherentnosti EU politike. Kada sad slušam e, komisiju, nisam toliko uvjeren da e, kriteriji koji se spominju E, kriteriji za prestanak statusa otpada će e, dovesti do veće koherentnosti politika. Imamo e, dakle ovu sliku gdje zemlje članice dostavljaju razne kriterije na različiti način i razumijem koji su tu problemi za komisiju da znači prate sada svaku zemlju članicu i pokušavaju pronaći rješenja. Naime, postoje toliko različitih tehnologija i pristupa, tako da bi mi bilo doista e, drago ako biste mogli ući u te kriterije malo detaljnije o prestanku statusa otpada, jel, e, koji su tu vaši problemi, jel to će biti naši problemi kad ćemo prolaziti kroz ovaj dosje. Dobro, možemo se e, se obratiti izravno iz mog ureda da pronađemo rješenja, ali ako možete možda pojasniti koji to probleme imate, što se tiče prestanka statusa otpada, to bilo super. Ne znam, e, ima li još drugih pitanja od kolega? Dobro, komisija, onda izvolite. E, da, hvala gospodinu Torvaldcu na ovom pitanju. Nema postoje tu razna pitanja što se tiče kriterija za presnog srca otpada. na papiru to sve može lijepo biti djelovati da je to dobro za jedinstveno tržište, za poslovne subjekte. Mm, ali u stvarnosti to nije tako. Na primjer, niz e, činjenica koje nam pokazuju da to, tomu nije tako. Na primjer, imamo recimo razne kriterije za staklo i metal, ali zapravo to gotovo niko ne provodi. Za metal e, jedino možda Italija i to uglavnom zato što imaju slične kriterije, već su ih imali prije toga, a druge se više ne koriste, kao i za staklo na primjer. I nadam se da će se možda sjetiti, prije par godina pokušali smo uvesti kriterije za prestanak statusa otpada za papir, ali to nije neslavno propalo jer ako se sjećate što se dogodilo, imali smo sukob interesa prikupljača i onih koji recikliraju. I da, to je upravo problem sa kriterijima za prestanak statusa otpada. Ali treba uspostaviti određene standarde, a oni mogu neke zadovoljiti, ali zapravo mogu spriječiti recimo i onemogućiti u funkcioniranju druge upravitelja otpadom. I ono što se može dogoditi ono, to ono što se tvrdilo da se dogodilo sa e, papirom, ako se previše papira e, prikupi, da je to problem i a to je zapravo vrlo e, intenzivno u smislu resursa za proizvodnju. Znači, pitanje je E, je li se to isplati kada e, i u smislu cjenovno isplati kada se primjenjuje na određene zemlje članice koje imaju određene specifične potrebe? I onda su se neki poslovni subjekti javili, da im su ti kriteriji potrebni, ali kada su rekli oni koje su potrebe, e, kad ih pitamo kakve su im to potrebe, oni kažu koje jesu, ali to nisu nužno e, iste stvari koje bi svi željeli. Naime, ono kad bismo to uključili u kriterije nekog drugom bi to bila smetnja. Znači, ono što mi radimo je zapravo programa što čine zemlje članice u svom nacionalnom odlučivanju. Ja, je dobro, naravno da ne možemo svaku odluku gledati zasebno slučaj po slučaj. To bi mogao biti problem i zato u, u e, izmijenjenoj direktivi smo zatražili da se odobri obveza za zemlje članice da uspostavlja te kriterije ili da donose odluke e, slučaj po slučaj kako to ne bi donosile same tvrtke za sebe i nikom ne prijavljivale. I onda provjeravamo je li sve u redu, je li sve u skladu sa zakonodavstvom Europske unije i u skladu i da se nimalo ne priječi funkcioniranje tržišta. A s druge strane, kada razmišljate o cijelom ciklusu i o tome kako prestaje status otpada. Drugi put, a to je ono što um, čine mnogi reciklatori, proizvode, proizvode izravno iz otpada i na taj način zapravo vam ne treba više kriterij za prestanak statusa otpada, ali ono što vam je potrebno je e, uskladiti sa, zahtjevima za kvalitetu proizvoda, sigurnost, zdravlje i tako dalje. I time se može zaobići te kriterije. Znači, realnost je kompleksnija i zahtjeva neka druga rješenja i zato mi ne zatvaramo u potpunosti ova vrata za kriterije za kraj presnak statusa otpada, ali negdje su potrebni, kao na primjer u uredbi o gnojevima, ali negdje, e, ali svakako treba paziti da se osigura proporcionalnost. Hvala. E, ako nema drugih pitanja, možemo preći na sljedeću točku, odgovornost proizvođača. Evo još jednom dajem e, reč komisiji da dade svoj odgovor na to. E, mislim, hvala, ovo je važna stvar i mislim da je to stvarno jedan od e, velikih uspjeha upravljanja otpadom i kružnog gospodarstva i upravo zato želimo da ovaj, ovo načelo produljene odgovornosti proizvođača bude zadržano u budućnosti jer je to doista ključno za Europu, a i za drugi u svijetu. Što se sad pak tiče pitanja o primjeni e, produljene odgovornosti u e, poslanju na daljinu, članak 8 okvire e, direktive o direktiva direktive o otpadu, zemlje članice mogu primijeniti proširenu odgovornost e, proizvođača na svaku pravnu i privatnu osobu na svako, za svakoga ko proizvodi, prodaje ili uvozi proizvode. Temeljem te odredbe zemlje članice mogu nametnuti ovu obvezu produljene odgovornosti na fizičke i e, pravne osobe, za, e, na osobe koje uvoze daljinskim e, putem proizvode i bez obzira na način e, prodaje ili kupovine to obveza nacionalnih vlasti. Što se tiče električne opreme i baterije, EU pravo utvrđuje vrlo specifične zahtjeve za one proizvođače koji koriste e, daljinsku prodaju. U izmjenama paketa otpadu komisija predlaže minimalne zahtjeve za ovu schemu, a kojima će se poboljšati transparentna schema i nadzor i provedba od strane nadležnih tijela i, i e, organizacija proizvođača, a komisija smatra da će to biti daljnji alati za rješavanje pitanja povezanih sa međunarodnom prodajom na daljinu i rješavanje problema freeridera, onih koji se samo šlepaju. A što se tiče talijanske scheme koju vodi Konaj, konzorciji e, proizvođača ambalaže, ta schema je u skladu sa zakonodavstvom Europske unije i e, također e, paketom o ambalažnom otpadu nijedna direktiva ne govori o specifično financijskim doprinosima a u legislativnom predlagu od otpadu e, komisija e, predlaže okvirne EPR scheme koje će se primjenjivati na Konaju u Italiji prema kojem e, bi naknade proizvođača trebale pokrivati sve troškove upravljanja otpadom njihovih proizvoda. I to bi trebalo svoditi do sniženja troška za građane i također E, općine u upravljanju otpadom. U skladu sa prelaznom odredbom iz članka 8 okrene direktive o otpadu koja najbolje ima 3,5 godine nakon stupanja na snage direktive da se uskladi s tim novim zahtjevima. A što se tiče kršenja koje smo, postupke za kršenje propisa koje smo pokrenuli protiv Italije zbog e, regionalnih planova upravljanja otpadom, E, Italija će uskoro ispuniti svoje obveze i Italija je obećala da će revidirati preostale regionalne planove 2016. To ove godine. Hvala predsjedniče. E, ima li netko nešto za reći? Ne, dobro, onda možemo preći na sljedeću skupinu pitanja o specifičnim tokovima otpada i operaciji. Komisija, izvolite. E, što se tiče... Hvala što se tiče otpadnih vozila, dakle, pitanje gospodina Demesmakera, slažemo se s vama da ovdje najlazimo na problem ne samo provedbe, nego i pitanje ekonomike kada je riječ o vrijednim resursima. znam da je gospodin e, Florence e, postavio pitanje o tome. Dakle, komisija sada potvrđuje prve procjene prema kojima između 2,5 do 3,5 milijuna vozila godišnje nisu ni e, registrirana u europskom očevidniku, niti otpadna vozila prema prvim nalazima Takva vozila će se lokacija ne zna, treba se smatrati da su ili ilegalno završila na otpadu ili jednostavno nisu prijavljena. I e, e, to neprijavljivanje također e, izaziva nedostatak resursa i izaziva zabrinutost u vezi sa ekološkim standardima, ako se one zbrinjavaju na ilegalnim otpadima. I također to podrazumijeva i financijske gubitke za vlade i također nepoštivanje odredaba o propisnom zbrinjavanju, što naročito ide na teren malih i srednjih poduzeća. Što možemo tu učiniti? Imamo više mjera na različitim razinama, dakle predlažemo tražimo suradnju između nadležnih vlasti kako bi se ojačala kontrola nad eh, registracijom i deregistracijom vozila i također kako bi se prijavljivala eh, trgovina otpadnih vozila u, u Europskoj uniji. Eh, komisija sada E, razmatra planove za moguće inicijative u tom pitanju i također ćemo pokrenuti inicijativu s djelatnicima e, krajem ljeta kako bismo smanjili legalno zbrinjavanje ili prijevoz i provod otpadnih vozila i također e, kako bismo smanjili problem tog otpada. Očekujemo da će se iznaći rješenja do sredine iduće godine. Od 1.1.2016. godine ove godine, dakle, Uvedeni su novi amandmani na odredbu o prijevozu otpada i to je ojačalo odredbe o prijevozu otpada i također komisija priprema i e, provedbeni akt koji će iznijeti tablicu korelacije između e, carinskih šifri i otpadnih šifri, što će pomoći u identifikaciji robe koja se prevozi kao otpad ili odnosno otpad koji se prevozi kao roba. Komisija je također izradila smjernice koje će pomoći zemljama članicama u smanjivanju ilegalnih tokova otpadnih vozila. E, kada je riječ o zbrinjavanju i spaljivanju otpada u Italiji, to je bilo pitanje gospodina Pedicinija. Nedavna je komisija zaprimila dva pismena pitanja od parlamenta o istom pitanju u kojima se izražava zabrinutost i zbog toga će komisija stupiti u kontakt sa talijanskim vlastima i sražiti to pitanje dalje. U načelu mogu reći da će biti potrebni dodatni kapaciteti za spaljivanje otpada u Južnoj Italiji, no pitanje je koliko. I treba tu razmotriti više pitanja. Sada je stopa spaljivanja u Italiji doista odgovarajuća, 20 do 21 posto. 2014. godine i to znači da odgovara stvarnosti kada se uzme razina cijele zemlje pojačani kapaciteti spaljivanja, međutim mogli bi spriječiti izbrinjavanje otpada i ispriječiti također postizanje i e, e, ciljeva cilje recikliranja otpada za 2020. godinu, dovesti u pitanje i postizanje ciljeva do 2030. godine. Osim toga, zabrinutost izaziva i smješanje takvih kapaciteta u Južnoj Italiji. Dakle, ta bi regija trebala istražiti mogućnosti oporabe recikliranja umjesto konačnog zbrinjavanja što bi moglo dobiti do problema u budućnosti. Želimo u svakom slučaju izbjeći situaciju u kojoj će nedovoljno kapacitirane infrastrukture za zbrinjavanje dovesti do problema u vezi sa zbrinjavanjem. Hvala. Gospodin Florenc ima pitanje. Zahvaljujem. Ja sam prije e, puno godina pisao o, direktivi o otpadnim automobilima i tada smo bili u problemu sa e, i u e, borbi s komisijom o tome ko ima posljednju riječ o, vozilima, je li to uporabni predmet ili je to otpad i tako su se komisija i mi i naše pravne službe sporile i s i tako sa rezultatom da od prvog dana kad je direktiva stupila na snagu sve skupa nije funkcioniralo. Ja živim u jednom okrugu gdje ne znam e, e, na autoputu između nas i Varšave tisuće automobila e, prolaze tim autoputom koji se odvoze na ilegalno zbrinjavanje negdje na istoku. Dakle, mi smo zapravo rekli između ostaloga da se tu moraju stvoriti e, prostori za rastavljanje automobila i higijenski moraju biti organizirani na ovaj ili onaj način. Mislim, u našoj zemlji e, tisuće poduzeća imaju vrlo uredne i čiste prostore E, za rastavljanje vozila koji su čak i popločeni kako, odnosno ima pločice kako ne bi e, nafta ili e, ulje ulazili u podzemlje, u i tako dalje, a sada to se sve samo izbacuje negdje na koji se rastavlja. I zapravo me muči koliko kako opušteno tu komisija sada je drugi, sada e, se bave prema e, s ovim e, problemom. Mislim, tolika su tvrtke u mojoj zemlji razočarani jer ovi propisi jednostavno ne funkcioniraju. I kada danas čujem da je komisija još ljetos dogovorila neki sastanak dionika, želim zapravo reći, mislim, dionici neće doći, mislim, pet kadina ste zakasnili na to. I evo još e, osobno, nije osobno, ali želim reći kada evo sada slušam ovo što se tu govori, to jednostavno E, je zakašno. Mislim, cijela, e, cijela politika otpada ne funkcionira u Europi na odgovarajući način. I još jednom moj primjer, znači ako ne znamo niti što je recikliranje, moramo definirati što je recikliranje. Imamo 7-8 različitih stajališta o tome u Europi. A nemamo čak ni iste postotke i to ne može funkcionirati. Dakle, doista bi, da sam ja na mjestu komisije malo ozbiljno sjeo oko stola i razmislio što se konkretno može napraviti, tko odlučuje e, tamo ondje da o tome, e, ko ima završnu riječ o tome šta sa starim autom. Mislim, e, to je jedini način. Mislim, svi oni koji nas žele zaobići u širokom luku smiju nam se zapravo. Ima stotine tisuća E, stotine tisuća automobila na obali koji se tamo ilegalno nalažu. To je golemi ekonomski gubitak isto tako. A mi onda onda recimo s gospođom Bonafidi koja je imala imeća odlično izvješće, mi se pravimo da se sada tu e, bavimo kružnim gospodarstvom, a imamo takvu rupčagu u E, našem loncu i gdje nam e, sve sirovine samo lijepo cure van kroz tu rupčagu i imat ćemo, a i sada komisija kaže imat ćemo konferenciju s dionicima ljetas. Ja sam ostao bez riječi, oprostite, ja sam bio onda kada se to sve pisalo i mi smo s vašom komisijom, dobro niste vi bili onda, ali onda smo se samo svađali sa e, komisijom, sjećam se još imena, <clears throat> ali ne, oni su htjele liberalno to sa rezultatom da danas E, kao kroz onu košaru za veš e, sa onim svim rupama nam propada većina materijala kroz te rupe i svi nam se smiju. Eto. Hvala. Thank you very much. Have a question from the colleagues. Hvala. Imaju li kolege dodatnih pitanja? Nemaju. Onda vraćamo opet riječ komisiji za zaključne komentare. Uh, thank you. Uh, Hvala. Slažem se sa ovom kritičkom analizom gospodina Florenca. Naravno, trebamo imati na umu da je ovo direktiva, dakle, znamo da su zemlje članice odgovorne za njezinu provedbu i trebamo ih pozvati na odgovornost za provedbu ili ne provedbu ove direktive. No, ne bih rekao da je sve bilo potpuno bezuspješno. Ako gledamo stope oporabe dijelova vozila u Europi, mislim da je ona među najvišim, Dakle, opravljuju se različiti proizvodi i rekli smo prije da je produljena odgovornost proizvođača upravo ono što djeluje jer e, takav program za prodaju i oporabu vozila nakon upotrebe čini se da dobro djeluje ako se provodi na odgovarajući način. Imamo e, stopu obve od 90 ili 90 i nešto posto. No, zapravo problem je u vozilima koja čija sudbina nije poznata. Ima ih na milijune, ne znamo što je s njima. Možda su izvezena van Europske unije, vjerojatno su rastavljena u Europskoj uniji. I ako se takva vozila rastavljaju bez eh, zakonskog nadzora, to dovodi do iskrivljavanja tržnog natjecanja na teret onih koji djeluju u skladu sa zakonom. I to je pitanje koje trebamo riješiti u suradnji sa zemljama članicama, naročito sa mm, vlasima koje su nadležne za registraciju i otpis e, registriranih vozila. Ne bih rekao da je loš izuz rabljenih vozila, ako ih se može upotrebiti na drugi način, neka bude, ali pitanje je s time što kada ta vozila dosegnu kraj svojeg životnog ciklusa i kada ih se rastavi, tu zapravo ulazi u igru i analiza životnog ciklusa i pojavljuje se problem, naročito kada ta vozila nestaju s naših tržišta i kada ih se prevozi ilegalno. I tu se slažem da nepotrebno rasipamo resurse koji su dragocjeni budući da se nalaze u vozilima jer u vozilima se nalazi i mnogo korisnih elemenata, ali i opasnih elemenata i ako se ta vozila rastavljaju prema propisima, to je u redu, ali kada zemlje članice ne rade to prema propisima, odnosno ne provode propise, onda to postaje problem. Želimo kao prvo utvrditi razmjere problema, prirodu problema i onda vidjeti kako možemo pomoći zemljama članicama i također ih e, i mnogo strože nadzirati kako bismo pobrinuli se da se ova direktiva provodi na odgovarajući način. Hvala. A sada opet dajem riječ gospodinu Florenzu koji ima potpitanje. Ein Auto, wenn das nach Osteuropa Mislim, ono da se što se prodaje na istok, mislim, dobro, ako još vozi vozilo, dobro, može se i prodati dobro, to je možda se ekonomski niti okolično ne može ništa reći, ali evo detaljno. Vi ste sada rekli odgovornost proizvođača. Ja sam tada, kad smo razgovarali, e, smo utvrdili da, da, to je pravo rješenje. A znate li što rade proizvođači kod e, elektroničkog otpada i kod automobila? Vi ste proizvođač automobila, recimo neki veliki proizvođač u Njemačkoj koji kupuje akumulator ili e, recimo e, od Boša. E, a onda je pak boš taj koji treba trošiti, platiti za otpad. A Audi i Mercedes ništa ne plaćaju. Znači, ako ne plaćaju niti ništa, znači svaki E, recimo proizvođač svakog vika mora sudjelovati u troškovima otpada, što znači da oni najveći ne plaćaju apsolutno ništa i nemaju nikakvu odgovornost. I to oni uopće ne snose tu odgovornost. To je rupčaka o kojoj govorim. I tu moramo nešto napraviti. I zato vjerujem da će komisija to treba također razmotriti. Znači, kod e, e, ovog e, proizvođača getriba i pogona također e, proizvođač je taj koji snosi odgovornost za otpad, a proizvođač automobila uopće ne. I e, zapravo to je problem sa odgovornosti proizvođača. Ako nemate odgovornost proizvođača, sve to samo istječe negdje. I recimo Kona A40 koja prolazi kroz Belgiju, Nizozemsku, Njemačku i onda dalje ide u Poljsku i tako dalje, ko zna gdje sve prolazi auto pa ta 40, ko kontrolira što sjedi na onim e, šleperima sa vozilima. I ako me osporite, ako, <laughs> ako možete ovo osporiti, ja bih bio najsretniji, ali bojim se da ne možete. Please, commission. Izvolite. E, zemlje članice možda produljeno jamstvo definiruje drugačije i pitanje je također i tko je proizvođač automobila ili to onaj koji vozila plasira na tržište. Ja nisam upoznat sa konkretnom njemačkom situacijom. Naravno, Njemačka je e, zemlja u Europi koja ima najviše tvrtki za proizvodnju automobila, ali netko mora biti odgovoran. Nitko ne može biti neodgovoran. Naravno, njemačke vlasti sada moraju primijeniti zakone u slučaju da do toga dolaze. Naravno, trebaju postojati potica. Recimo, imamo drugog velikog europskog proizvođača u jednoj europskoj zemlji članici koja će ostati neimenovana, koja ima doista zanimljiv eh, program kojim se potiče preuređenje i zapravo potiče se otkup eh, dijelova i njihovu ugradnju vozila što zapravo oporablja vozila na neki način. To je također zanimljiv način korištenja um, rezervnih dijelova. No, što se događa kada su rabljeni automobili u kamionima unutar Europske unije i imamo unutarnje tržište, dakle, za to su nadležne e, vlasti zemlje članice, ali kada takva kompozicija prijeđe granicu, za to su nadležni carinici i zbog toga mi pokušavamo pomoći carini u uspoređivanju šifri otpada sa carinskim šiframa. Naravno, automobil je velik predmet, ne možete ga neopaženo provoziti i zbog toga se e, rastavljaju automobili. No nadamo se da ako budemo pokazali carinicima da ovdje imamo poklapanje u slučaju sumnje, mislim da ćemo skrenuti njihovu pozornost na te dijelove i na taj način spriječiti neovlašten izvoz otpadnih vozila. Da, ali slažem se, to je jedno od područja gdje treba poboljšati provedbu zakona. Hvala. Ako nema dodatnih pitanja, možemo zaključiti sa ovom točkom dnevnog reda i prijeći na sljedeću. A to je prigovor sukladno članku 106 maksimalne vrijednosti ostataka za tijakloprid i u i na određenim proizvodima. Tu ću odmah dati riječ onome koje je postavio pitanje, odnosno prigovor, gospođi Godin. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Ovaj prigovor se tiče novih e, znači maksimalnih e, vrijednosti ostataka za diakloprid, a radi se o kategoriji neonikotinoidna, nekotinoida. Tiakloprid je insekticid u e, kategoriji neonikotinoida Mm, e, potrošnja se povećala dva puta u Francuskoj s 2013. do 2014. godine, a isto tako imali smo e, e, znači njegovu dozvolu 2005. godine i EFSA u tom trenutku studira način na koji se to može primjenjivati. E, ono što se događa je da su pčele posebno izložene. Komisija nam e, sada predlaže da se četiri puta poveća maksimalna dozvoljena vrijednost korištenja tija e, kloprida. trebamo reći da što se tiče inicijalne dozvole time da se zapravo osigura maksimalna e, sigurnost korištenja ove substance. A isto tako moramo uzeti u obzir i dobrobit ljudi i životinja a u tom trenutku postavljamo si pitanje kako komisija može dati ovaj prijedlog bez obzira što moramo prije svega biti oprezni. Prvo, tijakloprid je identificiran kao e, znači endokrini pertuba, i to je usvojeno u e, znači procjeni učinka komisija. Kad govorimo o e, njegovom utjecaju, onda je on i toksičan i vjerojatno kancerigen. To je u svakom slučaju vrlo e, zabrinjavajuće budući da med je vrlo e, znači proizvod koji se koristi na poseban način. Možemo u svakom e, slučaju si postavljati, postavljamo si pitanje na koji način su e, rizici, e, koji su to rizici koji mogu dovesti u pitanje područje uzgajanja meda. znači ovim e, principem e, sumnje e, korištenje substanci koji su endokrini perturbatori, onda moramo u tom smislu uvesti princip predostrožnosti. Možemo reći da objašnjenja nisu ni u kojem slučaju zadovoljavajuća, a izvješćivači iz država članica, posebno iz Njemačke, znači izvješća su ne, zapravo nisu bila objektivna. Problem je u tome da studije, jedna od studija nije ni u kojem slučaju koristila protokol, način na koji se treba koristiti protokol, isto tako je smanjila e, dvostruko količine insekticida. A isto tako se govori o tome na koji način je to e, korišteno. Što se tiče 19. drugi studije EFSE, e, ona govori o tome da Postoji znači cijeli niz e, manjkavosti, posebno što se tiče protokola studije, no isto tako i učinka na same pčele. Motivi EFSE su znači e, e, e, Znači sve to je u okviru uredbe 546 2011. godine. Isto tako pitanje zašto možemo, e, kako možemo proizvod meda asimilirati za, e, kao biljku koja je e, znači bogata šećerom. EFSA isto tako ima relevantne podatke i trebala bi uzeti u obzir znanstvene dokaze što se tiče tijakloprida i njegovog utjecaja na e, pčele. Čak i u maloj dozi smanjuje se e, imunitet e, pčele, također time se umanjuje mogućnost komunikacije između pčela i isto tako način na koje one sakupljaju polen. Zaključak EFSE e da u ovim uvjetima znači e, dopusti da se ovaj e, da se ovaj prag poveća sa 0,08 mg kilograma za 0,82 mg po kilogramu, to je nešto što ni u kojem slučaju ne možemo shvatiti. Da, EFSA govori o tome da nije bilo uključeno e, u, ovaj, u ovu odluku nije bila uključena i ta dimenzija utjecaja na same pčele. A u SAD-u možemo reći da je ograničenje tijakloprida u, e, znači u SAD-u nula. Imali smo udruge zaštite e, pčela koje su se pobunile ovaj vikend i e, znači pčelari su i tekako zabrinuti. Kao zaključak željela bih reći sljedeće. Imamo cijeli niz razloga kako bi se usprotivili odluci komisije i zbog toga vas pozivam da e, podržite naš zahtjev. Thank you very much now we start our tour. Mr. Hvala. Možemo započeti sada sa prvim krugom pitanja. Gospodin Buzoj. Hvala gospodine predsjedavajući. Uvaženi predsjednici komisije, ja ću izvjeti zaključke mojih kolega iz Envija i naravno svoje stajalište koje se odnosi na rezoluciju gospođe Godine. Nacrt uredbe koju predlaže komisija utvrđuje najvišoj e, razinu ostataka za e, tijakloprid u medu. Takva razina će e, omogućiti zemljama članicama izdavanje dozvola za proizvode za zaštitu bilja koji će se koristiti na usjevima i koji ugrožavaju pčele. Tijakloprid je aktivna tvar koja je odobrena u Europskoj uniji kao insekticid, kao što je već rečeno. To je insekticid koji ima široki spektar i koji je se pokazao vrlo korisnim e, već više od 15 godina i registriran je za upotrebu u različitim e, poljoprivrednim e, i hortikulturalnim usjevima, što se naročito odnosi na voće povrće. Poljoprivrednici se osanjaju na taj insekticid kao jedno rješenje za dobro upravljanje i dobru zaštitu bilja. E, kemijski insekticidi su važni e, za prinos u intenzivnoj poljoprivredi jer e, omogućuju upotrebu ciljenih sredstava za zaštitu usjeva od bolesti i pritisaka. Ta se pitanja rješavaju uredbom 1107 iz 2009. što se tiče stavljena na tržište proizvoda za zaštitu bilja, sukladno kojima samo tvari koje nemaju neprihvatljive učinke na pčele mogu se odobriti e, pod uvjetom da se zadovolje svi drugi sigurnosni uvjeti, a to je slučaj prida. Ovaj zakonodavni proces obuhvaća sve aspekte koje se odnose na zdravlje pčela i osiguravaju neogražavanje njihovog zdravlja i sigurnosti ako se proizvodi za zaštitu bilja koriste na ispravan način i u skladu sa propisanim uvjetima od kako je prije 15 godina tiakloprid eh, uveden na tržište, nije bilo nekakvih eh, dokaza štetnosti po zdravlje ljudi ako se tiakloprid eh, koristi sukladno uputama. U Njemačkoj aktivna tvar je klasificirana kao neštetna za pčele, kategorija B4 i između ostalog, EFSA priznaje da tiakloprid je manje štetan za pčele od drugih insekticida budući da je EFSA zaključila da određivanje maksimalne razine ostataka tijakloprida od 0,15 ili 0,2 mg po kilogramu za tijakloprid u medu neće dovesti do izloženosti potrošača koja prelazi referentne vrijednosti za toksikologiju i zbog toga nije vjerojatno dakle, da tijakloprid ugrožava javno zdravlje. Hvala vam. Hvala. Gospodin Selimović ima riječ. Hvala. Na početku želim iskazati povjerenje u naš sustav sigurnosti i u procjenu europskih agencija. Kada je riječ o ovoj rezoluciji, želim podsjetiti na sljedeće. 18. veljače Europska agencija za sigurnost hrane je objavila svoju znanstvenu procjenu o tijaklopridu i maksimalnoj razini ostataka u kojoj je zaključila sljedeće. Predložena razina od 0,15 ili 0,2 mg po kilogramu u medu ne predstavlja opasnost po potrošače koja bi prelazila toksikološke referentne vrijednosti i zbog toga nije vjerojatno da će predstavljati rizik pozdravlje potrošača. Sukladno mišljenju EFSE, Stavni odbor e, za biljke, e, životinje, hrano i krmovo je pozitivno glasao kada je riječ o ponovnom uspostavljanju razine od 0,2 mg po kilogramu i to velikom većinom 26 zemalja članica koje su glasovali za to. Osim toga, u Njemačkoj aktivna tvar je klasificirana kao neštetna za pčele, dakle kategorija B4. To ima najvišu ocjenu za sigurnost pčela u Njemačkoj i može se smatrati proizvodom koji je siguran za pčele. Dakle, tijakloprid je e, sada podložen e, dugotrajnom procesu odobrenja u EU i znanstvene dokaze razmatraju Europska agencija za kemikalije, e, Agencija za sigurnost hrane, vlasti zemalja članica i također Europska komisija. Ovaj proces osigurava to da se upotrebljavaju samo proizvode za zaštitu bilja koji su sigurni za okoliš i za ljude, naravno pod uvjetom da se koriste prema uputama. Zbog toga nejasni su mi razlozi za ovu rezoluciju i čvrsto sam uvjeren da bi ovaj prijedlog rezolucije trebalo odbaciti. Hvala vam. Hvala. Gospodin Florence. <clears throat> Ja. Da, i mene muči ova zabrinutost zbog pčela, ali tu se zapravo malo izokreće pogled e, na to gdje se sve akloprid koristi. Evo jedan primjer iz mojeg osobnog područja. Ja uzgajam repicu i e, moje e, male sjeme sjeme koje koristim je na neki način neo e, neonikotinoidom zaštićeno. Znači sve te ove sitne e, zrnca su e, u tom opklop nekako presvučene. Znači to se koristi od sredine kolovoza do sredine svibnja i ovaj, to se mislim, onako koristilo da se konstantno špricala, nakon tri dana bi se pojavili ponovno. A sada imamo permanentnu, svakodnevnu e, primjenu mjesecima i ja vas pozivam da dođete na moju farmu i da pogledate e, na, na zapravo poljima e, repice nema nikakvog zvuka insekata. Nema ni jednog jedinog insekta na tisuće E, i tisuće kvadrata gdje zapravo nema apsolutno nikakvog života. Znači to je doslovce džavolja, e, džavolja tvar, ne znam je li toksična ili ne, ali vidimo kako izgleda rezultat. Zapravo više uopće nemamo ništa što živi u našim tlima ili u našem okolišu. Više ništa ne živi nigdje, sve što se nekada sve, čak i ptice koje su se nekada e, koje su nekada se hranile tim insektima, koje su na tim e, staništima živjele, jednostavno više ne postoje ili nemaju šta jesti. I već nekoliko godina privatno smo dobrovoljno prestali koristiti ova sredstva i neka mi pojasne moje kolege E, je li potrebno kod e, šećerne repice i uljne repice doista koristiti ovo sredstvo. Mislim da se konvencionalnom, e, konvencionalnim sredstvima zaštitu bilja jednom na jesen, jednom na proljeće, to se može isto postići i oni zapravo dovoljno raste. Ima jedna velika firma koja počinje s B, razmišlja stalno o tome E, dakle da se permanentno i stalno koristi ovo sredstvo, a to treba povući iz e, e, povući iz optica i prisiliti industriju da konačno stvara proizvode koji ne ulaze u vodu s jedne strane, a s druge strane neće E, se globalno mjesecima svaki dan primjenjivati. Znači neonikotinoidi kod nas su već dvije, tri godine zabranjeni, a moji poslovni uspjesi uopće nisu nimalo pod utjecajem toga. Da pače, što se mene tiče, zabranite sve od A do Ž i kraj. Thank you very much. If now colleagues who want to take the floor, Hvala. Sada dajem riječ e, komisiji gospodin Flue. Dobar dan. Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega želim reći da prije svega moramo razlikovati dozvole što se tiče e, proizvoda za zaštitu bilja i e, maksimalne vrijednosti e, ostataka. Ono što je izuzetno važno, trebamo također i nešto reći vezano uz ovaj sustav e, davanja dozvola. Tijakloprid je znači, odobren od 2005. godine. 30.4.2017. E, ćemo znači imati ponovo dozvole. Kad govorimo o davanju dozvola, u odgovornosti država članica, znači da daju te dozvole za proizvode za zaštitu bilja koje sadrže e, znači ove aktivne substance, a ono što je važno je procjena, znači da li se te substance koje mogu biti štetne mogu koristiti na najbolji i najsigurniji način. Za svaku dozvolu e, države članice mora se znači ustanoviti MRL, maksimalna vrijednost ostataka, pro, isto tako se provodi procjena, a također imamo i strogu e, i veliku, veliko ograničanje korištenja tri neonikotinoidnih e, substanci i tu je e, viđeno da je to može biti štetno za pčele. Znači, tio kloprid je već bio na tržišno, a prema znači, e, procjeni EFSE, e, taj e, tio kloprid i druga jedna e, i drugu jednu substancu. Znači e, komisija je odlučila da se ne priključi ovim drugim trima substancama e, neonikotinoida. ćemo znači ponovno proces obnavljanja dozvole od 30.4.2017. godine i u tom procesu obnove Želio bih nešto reći vezano uz ove štetne substance, znači imat ćemo znači, klasifikaciju e, rizika od strane EKE i tu će se to procijeniti. Isto tako želim e, e, reći da je povjerenik također pisao agencijama i FC i EKI vezano uz revidiranje ovih e, substanci koje mogu e, biti potencijalni endokrini disruptori. Ovaj e, znači rad je u toku i znači otprilike sredinom sljedeće godine u travnju ćemo imati odobrenje. Što se tiče MRL-a, vrijednosti ostataka, ono što želimo je prije svega zaštititi potrošače od prevelike doze ostataka u hranu i ono što je izuzetno važno je e, da moramo znači zaštititi potrošače E, i e, od štetnosti i u hrani, hrani za životinje. Kad govorimo o pčelama, imamo znači mišljenje e, komisije i službi i od nas se tražilo da ustanovimo maksimalne vrijednosti ostataka vezano uz upotrebu ove substance. Kad govorimo o tijaklopridu, MRL je znači smanjen na ovaj nivo e, determinacije, znači 0,05 mg po kilogramu, a to je napravljeno zbog e, jednog administrativnog pogreške zato što država članica koja je bila zadužena za podatke nije dostavila podatke vezano uz ovu substancu. Znači sada se predlaže znači e, 0,2 e, mg jer 0,05 ovaj e, znači prag nije bio e, povezan sa nekim sigurnosnim kriterijima. A Kad e, govorimo e, o proizvodima za zaštitu bilja, onda se ona, ti proizvođači se jednostavno ne mogu uskladiti sa ovim minimalnim e, nivom determinacije, kako to zovemo, 0,05. Komisija znači je kontaktirala e, Njemačku, ali isto tako i druge države članice koje imaju dobru reputaciju što se tiče pčelarstva i zatražili su nove podatke. Njemačka je dostavila nove podatke koje je tražila EMSA i znači odlučeno je da se ustanovi ovaj prag od 0,2 mg i to je dio ove nove uredbe, zapravo nacrta uredbe koje upravo na e, stolu trebamo u svakom slučaju e, imati na umu da je to bilo zapravo rješavanje određenog problema. Kad e, procjenjujemo maksimalne vrijednosti ostataka, EFSA kad govori o tome uvijek govori o izloženosti i osjetljivosti ranjivih skupina i to se uvijek uzima u obzir a kad govorimo o procjeni maksimalnih vrijednosti ostataka ne uzimaju znači ne izravne utjecaje na pčele budući da to nije cilj zakonodavstva nego se to pokriva uredbom 1107. E, Naš prijedlog e, je naišao na odobrenje većine država članica i mišljenje je da ovaj e, ovim e, znači nacrtom komisija nije e, prešla svoje provedbene ovlasti te da se može znači ustanoviti ovdje maksimalne vrijednosti ostataka a Također se može uzeti u obzir odredbe uredbe 11.07 vezano ustavljanje tržište proizvoda za zaštitu bilja. Hvala. Ako nemamo drugih pitanja, onda možemo zatvoriti, zaključiti ovaj ovu točku dnevnog reda. Zahvaljujemo izvjestitelji, e, izvjestiteljici godin. Glasat ćemo danas e, poslije podne, ako se znači ova rezolucija usvoji, prijedlog rezolucije, onda će glasovanje na plenarnoj biti u srpnju. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, troškovno učinkovito smanjenje emisija i nisko ugljična ulaganja. Mi smo me već e, znači ovdje razgovarali o prijedlogu komisije za fazu 4 ETS-a sustava trgovanja emisijama. U tom smislu imamo e, nacrt prijedloga izvješća našeg izvjestitelja i dajem odmah riječ gospodinu Janu Dankanu kako bi, e, kako bi nam objasnio predloga Nakon toga ćemo imati pitanja e, kolega. Gospodin Dankan. Gospodine predsjedniče, hvala vam u istinu. Počet ću vrlo kratko komentirajući događaje koji će se da ovaj tjedan dogoditi u e, Velikoj Britaniji. Ako imamo znači odluku na referendumu da znači Onda, znači, ako imamo odluku o izlasku iz Europske unije, onda nećemo imati izvjestitelja. Ono što bi bilo dobro da izvjestitelju se omogući da se to pitanje uzme u obzir. Mislim da bi to zapravo e, bilo dobro da tako postupimo. Kad govorimo o izazovima, ono kad e, znači govorimo o rezultatima e, četvrtka, mislim da ni u kojem slučaju e, ne možemo to ignorirati. Jako mi je žao što energetska unija, općenito energija nisu našle na veći odaziv u okviru Velike Britanije i Ujedinjene Kraljevine. I mislim da je u svakom, e, ja sam razočaračan vezano uz to, ja sam u svakom slučaju e, lobirao vezano uz ove teme što se tiče energetske mreže i tako dalje. I to je zapravo, nadali smo se da ćemo imati pozitivne pomake, ali to nije bio slučaj. Izvješće je zapravo e, pokušaj da se osigura napredak e, i da si damo mogućnost da ostvarimo svoje ambicije. Svijet se mijenja i u svakom slučaju imamo e, znači taj e, napor da e, osiguramo borbu protiv ovog povećanja temperature. Ono što je izuzetno važno je da zapravo prepoznamo da moramo u svakom slučaju imati e, širu sliku, a da se ta šira slika neće riješiti samo ovim sustavom trgovanja emisija, nego također moramo imati ambicije na svim različitim djelovanjima koje poduzimamo. Znači ne možemo možemo se usredotočiti na samo rješavanje problema na području jedne politike. Izvješće ima određene aspekte koje nisu popularni, a drugi su zapravo popularni i nailaze na e, odobravanje. Ja u svakom slučaju mislim e, da ćemo imati amandmane vezano uz to. U ovom e, domu i ovom odboru. Ono što je izuzetno važno je da analiziramo ovo detaljno i vidjeti kako e, dalje nastaviti. Ni u kojem slučaju ne želim e, stvoriti razočarenje, želio sam biti otvoren, zbog toga je e, znači ovo izvješće onako kakvo je i zbog toga znači ovaj linearni čimbenik smanjenja nije bio prilagođen. Ako se odbor ne slaže, onda u svakom slučaju ću uzeti u obzir amandmane koji onda uzimaju u obzir moguće znakovitije ambicije u tom smislu. Prvo, govorio sam o, znači, o znači o trim aspektima. Prvo govorimo znači o utjecaju e, znači ovoga linearnog faktora smanjenja sa 2,4%. Govorimo isto tako i o ovim e, slobodnim e, dodjeljivanjima emisijskih jedinica i to je nešto što ide u dobrom smjeru. Moramo pronaći mogućnost smanjenja viška koji postoji u okviru ove, ovog sustava trgovanja emisijama. Ako to e, ne napravimo, onda ćemo zapravo imati u drugoj fazi još veće, veće zapravo oscilacije što se tiče dodjele emisijskih jedinica. Ono kako bismo uzeli u obzir uspjeh u prošlosti, moramo u svakom slučaju uzeti i izazove u budućnosti i politike, znači e, e, zapravo na neki način relativna uspje, relativan uspjeh e, ovog sustava. Možemo reći da je to u svakom slučaju taj sustav je veliki korak naprijed, jako je važno što smo to postigli. No u svakom slučaju kako bismo znači e, kako bismo išli naprijed onda bismo moramo također isto e, i doprinijeti još uvijek i dopuniti ovu ovaj sustav MSR znači ove e, pričuve za stabilnost. Kad govorimo o pristupu država članica što se tiče dekarbonizacije, onda neke su države članice ambiciozne, a druge vrlo puno manje. Ono što u svakom slučaju želim e, postići da, e, država da države članice također mogu e, rješavati ovaj problem viška slobodnih dodjeljivanja slobodnih jedinica i povlačenja takvih jedinica. Znači, države članice koje su pod potpisale pariški e, sporazum, one u svakom slučaju moraju e, se sramiti ako ne postigne ove ambiciozne ciljeve. Ne smijemo u svakom slučaju imati potpis na papiru, nego moramo se držati tih ambicija koje smo potpisali. Zbog toga moramo imati mogućnost povlačenja ovakvih jedinica u e, znači, razumnom vremenu. Ono što je potrebno u svakom slučaju e, uzeti u obzir i e, procjenu globalne situacije, takozvani stock take, koji se sadržan u Pariškom e, sporazumu. Ako to želimo brzo napraviti, kako bismo procijenili kakva je situacija, onda 2023. nećemo tek počinjati, nego ćemo već završavati. Po, zapravo početi 2023. onda će nas to dovesti do 2030. godine. Ako e, se pripremo za stock take, onda nema razloga da e, do 2023. ne postignemo zbilja po, e, velike napretke u tom smislu a ja ću u svakom slučaju e, uzeti u obzir sve razumne amandmane vezano uz razvoj ovog e, e, znači ovog ovakvog mišljenja. Ono što je izuzetno važno je da što se tiče e, svih pitanja sam zbilja pokušao postići e, kompromis. Ja u svakom slučaju se držim onoga što je napisano u izvješću jer mislim da ovo će funkcionirati. A, a ono što želim podcrtati je da će to u svakom slučaju postići e, potrebne promjene u sustavu našeg trgovanja emisijama. Ono što je važno bez ovog linearnog čimbenika smanjenja nećemo to postići. Ono što je izuzetno važno, mi smo se dogovorili oko našeg cilja, e, isto tako smo e, potpisali sporazum i moramo vidjeti na koji način ćemo krenuti tamo kad, e, go, e, znači, kad idem iz Škotske u Strasburg, ali ja svaki, e, da, svaki mjesec moram ići iz Škotske u Strasburg. I ono što je izuzetno je važno, ne koju ćemo cestom ići, nego kuda ćemo stići. Evo, to je ono što sam želio istaknuti i što je izuzetno važno, biti će ključno za razvoj, također inovacijski fond, zbog toga sam e, dodijelio zapravo dodatne emisijske jedinice u taj fond Isto tako, industrija u svakom slučaju mora e, biti inovativna i ne treba sad ona imati nekakve dodatne e, poticaje, no ponekad potrebni su ti fondovi kako bismo započeli sa određenim idejama, zbog toga nam dodatni novac u inovacijskom fondu e, potrebni. Kad e, ono moramo u svakom slučaju e, osigurati, znači da zapravo što se tiče profita kompanija to e, ravnoteža bude postignuta. Kad govorimo o referentnim vrijednostima moramo e, imati prije svega stvarnu sliku na umu, a ne povijesnu, povijesnu sliku. A isto tako imamo ovaj prag za male emitere od 25.000 do 50.000 tona. To su zapravo veliki zapošljivači, stvar, oni koji stvaraju za radna mjesta, a oni su vrlo mali emiteri i to moramo uzeti u obzir. A kad govorimo o ultramalim mikroemiterima, znači govorimo znači o bolnicama, e, sveučilištima i tako dalje, nije potrebno da oni sudjeluju znači u ovom sustavu trgovanja emisijama. Oni u svakom slučaju mogu u svakom, biti na vrlo siguran način isključeni iz ovog sustava trgovanja emisijama, a možemo znači imati nacionalni pristup pristup u tom smislu. Mislim da će taj sustav e, onda e, učiniti e, na neki način lakšim za upravljanje. I zadnja točka, to je... Znači ovaj prustav, sustav na više razina moramo imati na umu kako ćemo bolje osigurati e, funkcioniranje kad e, znači uzimamo ovaj pristup prema razimanama, moramo također uzeti u obzir ovaj međusektorski međusektorski faktor e, korekcije Moramo imati mogućnost korekcije u različitim sektorima koji nisu učinkoviti na isti način kao određene učinkovite industrije. Evo, mi smo u svakom slučaju željeli to riješiti tim sustavom na više razina. Nadam se da će to funkcionirati, a imamo ambicije različitih e, e, klubova Moramo u svakom slučaju e, reći da ovaj međusaktorski faktor korekcije ne može sam riješiti sve probleme. Moramo u svakom slučaju imati ove sigurnosne mehanizme u okviru toga. Ja bih mogao sad govoriti satima. Imam glavu punu ideja, no želim prije svega reći da sam prije svega uživao radeći sa e, izvjestiteljima u Sjeni. Bili su vrlo otvoreni i nadam se da je ovo samo dio puta koji ćemo ćemo proći zajedno, da ćemo naći e, kompromis i da ćemo uspjeti ostvariti svoje ambicije. Ono što je izuzetno važno je da se dogovorimo da e, naše ambicije koje smo potpisali u Parizu zapravo znače e, iznalaženje potpuno novih putova kako bismo ostvarili te ciljeve. Mislimo da je ovo pravi način da se postigne uspjeh. Hvala gospodine predsjedniče, hvala također povjernicima u Sjeni i veselim se budućem radu. Uh, Zahvaljujem gospodine Duncan, ali prije nego što krenemo sa običajnim uh, komentarima, da, dopustite da ja nešto prokomentiram. Uh, govorim dakle o vašoj inicijalnu deklaraciju koja je važna, ali svakako Envi odbor je siguran da ćete vi biti ovdje i nakon 23. naš izvjestitelj za ETS. To je ono čemu se mi nadamo i želimo e, da e, ostanemo ujedinjeni ovdje i da zajedno završimo ovaj posao koji smo krenuli. A sada predstavnici klubova EPP Ivo. Hvala. Htio sam naglasiti istu stvar. Dobio sam pitanje jedno iz tiska juče što će se dogoditi, a ako se u četvrtak dogodi nešto što mi ne želimo da se dogodi i što će onda biti s našim izvjestiteljima, izvjestitelj je rekao, nadamo se da će gospodin Duncan ostati naš izvjestitelj, mi smo optimistični i da će to i tako biti jer odlično to radite i ne prihvaćate naše predloge izvješće, odličan temelj za pokretanje pregovora i podupiramo niz predloga koje ste ovdje iznesli. I prim optimistični smo kod toga da će situacija nakon 23. ostati dobro. Što se tiče energetske unije, jedna napomena ako mi dopuštate. Ja sam malo više optimistična recimo oko E, mogućnosti implementacije. Mislim da potpredsjednik komisije Ševčević će shvatiti da je dio energetske unije u dolazećim vremenima je zajedno sa gospodinom Kanjetom upravo e, sa e, Ujedinom u središtu same energetske unije najvažniji dio. Dakle, hvala Imamo još tu niz e, pozitivnih elementa. Izvješću Duncan. Govorili ste o ispravno sporazumu iz Pariza i naravno da želimo poštivati naše međunarodne obveze i držati se dogovorenih smanjenja CO2 za minus 25%, e, pa minus 30% za ETS sektor. Također, Jan, e, govorili ste o razlici ili e, odnosno ovom e, dijelu e, jedinica koja će se ići na dražbu, a koja će biti besplatno dodijeljene. Drago nam je što ne zatvarate taj prilaz, što se ne protivite otvaranju ove rasprave, jer mi ćemo podnijeti amandmane kako bismo pokrenuli raspravu upravo o ovom raspodjeli između dražbe i besplatnih jedinica jer jasno je da recimo energetski sektor i industrijski sektor imaju drugačije mogućnosti za smanjenje i to je rasprava koja bi se mogla e, voditi kako bi se na tom pitanju moglo dati odgovarajući odgovor. Još jedna stvar, e, recimo fokus na non-ETS dio koji nije dio ovog zakonodavnog predloga, ali je svejedno povezan Dakle, mi smo uvjereni da dodatni e, napreci u recimo u zgradarstvu i održivom prometu su potrebni i da nam mogu dati malo prostora i u sektoru. Dakle, mislimo da postoji tu bliska veza i sad kako to učiniti sa zakonodavnog gledišta nije tako jednostavno, ali svejedno mislim da to je potrebno. I također želimo podnijeti amandmane koji se odnose na avijaciju i uskladiti vrijednosti za avijaciju sa drugim zrakoplovstva sa drugim e, sektorima. Što se tiče besplatnih jedinica i e, e, istjecana ugljika, to je nešto o čemu se puno govori i o ovom pristupu u različitim fazama i mi smo nekad mislili da ćemo zastupati ovaj pristup u stupnjevima i kad smo ga analizirali i vidjeli kompleksnosti eventualne e, ne loše predloge, vratili smo se na predlog komisije to je sad naše mišljenje. Možda vi uspijete pronaći neki način koji je negdje na sredini, ali ono što ćemo mi predložiti je da zadržimo onaj binarni pristup koji je e, predložila komisija ali vidjet ćemo dobro što će se dogoditi u sljedećih tjedana. Govorili ste o mjerilima, što je ključ za cijeli proces, jedan od ključnih elemenata. Govorili ste o stvarnom vremenu, ne povijesnim podacima, što je upravo e, sažetak onoga što je najbišnije. Mi ćemo podnijeti amandmane gdje ćemo tražiti ažuriravanje mjerila temeljem stvarne performanse i verifikacije podataka prije početka trgovina, ali to je slično onom stavu koji ste vi iznijeli. Mislim da ste, niste spominjali unutarnje troškove što je važan element toga e, ovog dosjea. Mi ćemo neke elemente, mi ćemo neke amandmane na to podnijeti i predložit ćemo da se jedan dio e, za aukciju rezervira na razini Europske unije kao alokacija za pokrivanje relevantnog e, dijela troškova. Ne, zapravo znamo da situacija nije e, upravo ujednačena sa sve, pa ćemo možda to iskoristiti za malo, za izravnavanje situacije. Inovacijski fond kao dio financiranja je ključan, još samo jedan element koji želim dodati. Predsjedniče izvjestitelju moramo e, učiti iz ne 300 i možda tu imamo previše propisa, previše detaljnih kriterija Možda treba osigurati da ne ostane novca na kraju razdoblja, mali emiteri, e, slažemo se s time i na kraju e, ključna stvar predsjednična interakcija ETS-a sa drugim e, politikama, obnovljivim izvorima energije, energetskoj učinkovitosti i na nacionalnoj i europskoj razini, i slažemo se da se moramo baviti tom interakcijom. Neki dionici to zovu preklapanje. Ne radi se zapravo o preklapanju, nego o interakciji. ETS je važan za energetsku učinkovitost za obnavljaju izvore energije. Ne treba to biti kontradiktorno, ali trebamo gledati učinak jedne politike na drugu i mislim da treba se gledati što se ovdje predlaže i mislim da je očigledno da je to, to nužno učiniti. Evo, hvala toliko i sretno. Zahvaljujem. E, gospodin Gutland, e, e, gospodin Grote, oprostite. Dakle, eto sve u životu je izbor, toliko o izborima i vidjet ćemo kako će sve izgledati. Mislim eto da u pogledu zaštite klime trebamo zajednički djelovati, da će Ujedinjena kraljevina ostati s nama i baviti se time i vidjet ćemo dakle što će se dogoditi. Što se tiče te sustava na europskoj razini, on je ključni dio instrumenta i ključni instrument za postizanje naših klimatskih ciljeva. Otprilike prije godinu dana nešto smo krenuli, e, počeli smo raditi otprilike na ovom e, dosjeu i Također e, tražili smo da komisija iznese predlog još prije ljetne stanke i komisija to doista je učinila, povjerenik Kanjeta, ali također e, povjerenik Šefčević e, i sada imamo predlog pred nama i zahvaljujemo i vrijeme je primiti se posla na ovom izvješću. Dakle, zahvaljujem našoj izvjestiteljici, gospođi Jute Guteland, koju zamjenjujem jer ona nije ovdje mogla biti danas. Eto, iako je htjela, znači što se tiče izvješća, kaže naš klub, e, mi smo više si možda željeli možda malo ambiciozniji pristup, e, e, možda da je bilo još prostora za to prema gore, a što se tiče ETS sustava, pokušali smo tu raditi otvorenog srca, kao krenuti na backloading, Kod backloadinga me puno stvari muče, a i kod rezerve za stabilnost. Sad je naime vrijeme da se sve napravi na ispravan i dobar način i mislim da je dobro da, da bi se trebali e, iskoristiti sve mogućnosti. Bilo je još prostora za ambicioznost. Znači, Izvješće trebalo još biti e, prezentirano i prije kopa 21, imali smo i sporazume, ne vjerujem e, da su mnogi vjerovali da ćemo nešto dobiti od Pariza, ali dobro, sad imamo sporazum o klimatskim promjenama i to treba uzeti u obzir i sve to sada ugraditi i u reformu ETS sustava sljedeći e, sadržaj na pitanja koje želim reći u ime našeg kluba. Znači kako postići cilj ograničenja podizanja temperature na 1,5 Celzijusa i znatno ispod 2 stupnja ograničiti do 2050. biti će važno da se emisije e, smanje između 80 i 95% u odnosu na 1990. Eh, izvjestiteljica u Sijeni, gospođa Guteland, je rekla da je važno da zajedno drugim kolegama podnesemo još neke eh, amandmane koji će se odnositi na razinu ambicija, ali svakako paziti na stabilnost i predvidivost za industrijski sektor i za sve dionike i Dakle, da se održi jedan razumna ravnoteža. Ključna problem postojećeg sustava je da imamo previše certifikata na tržištu. Moramo se primiti dakle, ovog posla i e, vjerojatno će to biti prilično bolno, ali moramo također istovremeno osigurati e, očuvanje konkurentnosti europske industrije u ovom pogledu. Istovremeno trebamo osigurati da E, to u prvom razdoblju bilo posebice tako da ograničimo ove ovaj takzvane windfall profits, e, ove neočekivane mm, e, profite od nekih strana i da se tu primijeni faktor za korekciju. Također trebamo olakšati onim sektorima koji to trebaju i posebice za one ljude koji rade u određenim sektorima u Europi jer E, to treba prilagoditi. Ključna stvar za SED je e, e, prilagodba linearnog faktora ciljevima, znači predlog komisije je 2,2, mi se zalažemo za 2,4 kao godišnji faktor. osim toga, ne smijemo E, sada e, moramo paziti kod e, certifikata da prekomjerni certifikati budu ukinuti na kraju trgovinskog razdoblja drugo da se nedodijeljeni certifikati isto tako brišu na kraju razdoblja. Što se tiče istjecanja ugljika, carbon leakage i besplatne dodjele, da se to ograniči na 43% a 57% e, da ostane za dražbu. S ostatkom recimo možemo živjeti predlog, ali još jednom želim naglasiti da besplatna dodjela emisijskih jedinica treba biti izuzeće u cijelom sustavu. Također ono što nam je važno ovdje je više fleksibilnosti kod dodjele za sustav i također da imamo što je veći tampon zonu kod dodjele e, korekturnih e, faktora. Što se tiče ovih benchmarkova za 10% za najbolje sektore, e, ti bi, to bi moglo pomogućiti bolje diferenciranje sektora i fair pristup. Slažemo se sa izvjestiteljem u tome, ali mi bismo pristupili tome na drugačiji način kako se ne bi ugrađivala stražnja vrata ovdje. E, znači, ovaj targeted approach, ciljani pristup i za ocjene pristupa komisije, po našem mišljenju, dobar je temelj za to, ali treba to još malo prilagoditi. Izvjestitelj Ian Duncan ovdje je slijedio model Francuske i Britanije koji misle da je predlog komisije ovdje predlog e, kao što pokazuje e, ocjena e, učinaka i ne smijemo u raspravi ići u opasnost da uobičajeni sumnjivci ovdje sada dođu i kažu trebamo ocjenu učinka jer bez toga ne možemo raditi dalje i tako dalje. Nadalje što se tiče ovog binarnog modela iz prijedloga komisije znači da bude ili 100 ili 30% gratis jedinica po e, ugroženosti određenih sektora može se e, to određen, na određen način stupnjevati. Nema gratis dodjela za one sektore koji nisu na e, listi, a da se lista ažurira svaki deset godina u smislu planiranja. također bolja baza podataka nam je bolje potrebna svake dvije godine, a ne svakih pet godina ažurirati i svakako i ovdje važno još da štitimo 10% najboljih i da im dajemo poticaje. Što se tiče e, rezervnih sredstava, ovih earmark sredstava, slažemo se da se one koriste za klimatske mjere, to smo govorili ranije kod uključivanja zračnog prometa i kod toga trebamo ostati. Kao e, klimatske promjene koštati će puno i također od kuda će nam trebati ti novci i e, upravo to je da ih treba ciljani upotrebljavati. Ključna riječ kompenzacija za neizravne troškove. Dakle, ovdje želimo e, sustav koji će e, izbjegavati utjecaj na konkurentnost između zemalja i što se tiče fondova, inovacijski fond, inovacijski fond treba popuniti sredstvima e, kako bi pomogao industriji kod dekarbonizacije, ali također želimo jasne kriterije kod izbora projekata. Naime, kod uspostavljanja fonda za modernizaciju e, želimo pak osigurati da novac koji će se ovdje koristiti bude u skladu s kriterijima Europske investicijske banke i također želimo ovdje transparentnost, a ne da se tu e, unose neke stvari gdje se poslije pitamo što će se s time modernizirati, nego da e, se kriteriji investicijske banke ovdje primjenjuju i to na najtransparentniji mogući način. Također je važno uspostavljanje E, novog tranzicijskog fonda i upravo tu želimo uključiti one sektore e, koji bi trebali, koji su socijalno bitni i također trebaju biti komplementarni socijalnom fondu, posebice e, pružiti pomoć onim sektorima gdje je zbog promjena u društvu na nisko ugljično gospodarstvo, ljudi ostaju bez posla i da to bude uključeno. Te na posljedku još e, dvije stvari o kojima uvijek razgovaramo i koje nas uvijek muče i za koje se mi uvijek zalažemo, također i na konferenciji, a to, je, e, to su naravno pomorski promet i zračni promet i po mom mišljenju oba sektora E, bi trebala regulirati, biti regulirana na međunarodnoj razini, ali međutim znamo da je, da se napredak ponekad vuče puževim korakom, a možda bi sada trebali malo pogurati tog puža da ide malo brže, jer želimo da se to regulira na međunarodnoj razini, ali ako se to ne dogodi, onda moramo razmisliti o oba dva ta sektora, kako ćemo ih na odgovarajući način uključiti jer zapravo oni jesu doduše samo jedan mali dio što se tiče emisija, samo 8%, ali rastu, jako brzo rastu i upravo zato e, mislim ako nema međunarodnih e, propisa koji bi imali prednost, onda se mi moramo e, raspraviti o tome kako ćemo to riješiti. Toliko s naše strane, u ime naše izvjestice u Sjeni, gospođa Gutland i za naš klub. Hvala. Hvala. Nema nikoga iz Alda, niti Gua, niti Zelenih, niti FDD-a. Gospođa Dorlano. Merci, monsieur président. Hvala, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem kolegi Dankanu na ovom dugom i napornom poslu. Posebno zahvaljujem što nam je omogućio razmjenu sa predstavnicima civilnog društva, ekonomskog sektora i industrije. E, velikim dijelom dijelimo prijedloge izvjestitelja, no želim insistirati na određenim razlikama. Kad govorimo znači, o progresivnom višerazinskom pristupu, imamo rezerve vezano uz to, a prijedlog komisije nije bio zadovoljavajući. Ako neki veliki znači izvozitelji i zagađivači e, E, znači, e, ne, znači ne, budu stavljeni u konkurenciju sa nekim malim proizvođačima koji neće biti e, zaštićeni, onda ćemo zapravo imati one, ono što ne možemo prihvatiti. A kad govorimo o komisiji i pristupu više prema razinama, to bi značilo zapravo da sami sebi pucamo u nogu. Naravno, klima, e, klimatske promjene i ta pitanja su dio cijelog ekonomskog sektora. Ali kad govorimo 1.4DB e, koji e, vi izmjenjujete, govorimo o interakcijama sa klimatskim i energetskim politikama, no moramo isto tako proširiti tu koordinaciju na promet koja je velika nadležnost Europske unije. Isto tako kad govorimo o slobodnim dodjelama jedinica, moraju u svakom slučaju biti e, upisani u širi obzor kako bismo zaštitili sve čimbenike i etape procesa, posebno kad govorimo o ovom sektoru i gledamo ga kroz e, znači odjeljivanja e, industrije od rezoa. Hvala. Hvala predsjedniče, hvala i Jan Dankanu i moram se ispričati što sam malo zakasnio. Jer nije mi se da će ovo ići tako brzo, ali žao mi je da iz drugih e, klubova nisu ovdje izvestelji sjeni ovdje. Možda im se možda istelefonirati i pitati gdje su kako bismo imali opširniju debatu. Znači, kao što je već e, rečeno, mi želimo ambicioznu klimatsku politiku, ali također želimo osigurati i da spriječimo e, istjecanje ugljika, carbon leakage e, u druge regije, znači prelazak industrije u druge regije gdje su standardi manje strogi. I mi vjerujemo da pojedini sektori svakako imaju problem sa pregledom komisije, E, nije loš predlog, ali može biti poboljšano. Neka najvažnija stvar je da nam treba više besplatnih dodjela jedinica za održene industrije, inače koje su najugroženije od istjecanja ugljika i e, očigledni put da se riješi ovaj problem svakako je da se poveća, odnosno malo smanji udio na aukciji zemlje članice mogle bi se u to uključiti jer ako nam tvrtke odu imat ćemo manje poreznih prihoda, a to ne može biti u ničijem interesu i e, zapravo mislim ako malo ograničimo dražbu ne, vjerujem da će to biti toliko manje prihoda za ministre financija jer e, e, će to vjerojatno malo podići cijenu i onda ćemo u E, sektorima koji su ugroženi od isjecanja ugljika imati veće plansku sigurnost i besplatne dodjele na koje će moći računati. A drugi problem koji imamo je zračni promet. Želimo ili ne, prvo ćemo zračni promet raspraviti zajedno s drugim industrijama i onda će naravno e, se traži 10% smanjenje u zračnom prometu, a u čeliku i u cementu 43%. E, Kako to objasniti onda čeličnoj industriji ili radnicima u čeličnoj industriji da oni trebaju četiri puta više smanjiti od zračnog prometa? Mislim, mi u zračnom prometu imamo međunarodnu konkurenciju, ali svakako ne e, e, jaču konkurenciju i, i veću konkurenciju od čelične industrije i također da bi se recimo malo olakšalo industriji u ovoj industriji moramo nekako povezati ova pitanja effort sharinga i ETS-a. Znam da se to obično naiđe na otpor zemalja članica, ali situacija je zapravo ovdje jasna. Predsjednik komisije Jean-Claude Juncker je prije izbora u Europskom parlamentu rekao treba nam e, cilj energetske učinkovitosti od barem 30% a sada je proračunato na 27%. Ima e, zahtjeve EPP-a za glasanje u četvrtak. se Pipera kaže se minimalno 30% i većina parlamenta u svakom slučaju je za to da se podignu ciljevi učinkovitosti i tu ima dobra različitih mišljenja, ali barem na 30%, dakle, ako se mišljenje razlikuju, dakle, to bi došlo, do, dovelo do nekih ušteda recimo u posebice u području effort sharinga, znači tu imamo najveće potencijale energetske učinkovitosti. Možda bi onda ovdje mogli stvoriti malo prostora za industriju time što bi malo bili e, velikodušni kod ETS-a, a kod e, e, effort sharinga malo smo postrožiti, mislim, mi mislimo da bi se moglo malo e, jačati ovaj effort sharing kako bi se podsjetilo odgovorne na klimatske ciljeve. Kada bismo to mogli osigurati, dakle da ona industrija koja su posebice ugrožena od istjecanja ugljivika, da se njima osigura bolji tretman, da onih 10% najboljih doista dobije 100% besplatne jedinice, onda po mojem mišljenju možemo govoriti o određenim ambicijama. hoćemo li sada E, linearni redukcijski faktor primjenjivati ili ne. Mi smo tu e, skeptični, ali drugo je pitanje kada ćemo zapravo krenuti sa ovim e, novim putom, znači sa 1,7 na 2,2 i po mom osobnom mišljenju nešto govori o tome da to treba činiti što je prije moguće. Naime, sada imamo već prevelike preveliko od 2020. za 2020. I sada ako to prenesemo na 2030. Evo jedan primjer iz medic, područja medicine. Jučer mi je stručnjak jedan rekao sljedeće. Kad idemo doktoru i pre, recimo, kaže vam doktor, e, predebili ste, morate skinuti 30 kila u sljedeće dvije godine, inače ćete dobiti herc, infarkt, diabetes i što sve ne. Onda ako nakon godinu danas ste već toliko smršavali da imate 20 kila manje, onda bi trebalo krivo biti reći, pa dobro sad danas možete ove godine onda možete jesti svaki dan jedan komad torte čokoladne, ovaj, zato što ste tako dobro činili. E, znači, to bi trebalo isto reći. Ako smo sada u klimatskim ciljevima nešto dobro učinili, ne trebamo sada posustati ili to okrenuti samo zato što smo promašili cilje. A, Drugo je EPP protiv stupnjavanog pristupa. Ja još uvijek nisam potpuno razmislio što ćemo zapravo onda činiti sa onima, sa onim tvrtkama koji su baš ono na prelaznom e, crti, koji ne dobivaju niti 100% od komisije, nisu u kategoriji 1 i čini mi se da bi se moglo možda preispitati ne bi li se moglo neki klizni prelaz napraviti. Zašto ne bismo napravili recimo ne samo 100 ili 30%, a onda dalje prema nula, nego umjesto toga bismo li mogli imati neke klizne kategorije u recimo jednom, eh, jednom eh, eh, u jednoj krivulji gdje bi se moglo od, u određenom kliznom rasponu nadoknađivati troškovine, recimo da svako E, neko dobi nek, ne znam, 85%, 83%, 80%, šta znam. Možda bi se tako moglo smanjiti malo lobiranje kada bi se u različitim e, kategorijama e, mogli to malo prilagoditi po, dakle, po ovakve krivelje. Osim toga treba još pogledati sa strane epp ne bi li ovo baš inovativna poduzeća možda bila mogu malo bolje nagrađivana. Recimo kod e, vozila imamo super kredite, na primjer ko dvostruko ispuni cilj dobije još i bonus i tu treba razmisliti. Ne bi li mi one tvrtke koje nisu samo u 10% najboljih, nego koji su apsolutno najbolji i koji još jednom prekoračuju debelo e, E, ovaj, prag, ne bi li njima mogli dati besplatne certifikate kao potice, umjesto da je kažnjavamo, nego da doista svojim inovacijama i zaštitom e, klime um, si nešto još i doprinesu. I upravo ono što se tiče inovacijskog fonda i modernizacijskog fonda, da, trebamo imati modernizaciju i inovaciju koje će nas odvesti na put klimatskih zaštita, zaštita klime i ako to možemo učiniti, onda bismo mogli biti za to da se ubace sredstva u inovacijski fond i e, jedno rješenje je članak 10c gdje se predlaže da se i sektoru e, električne energije daju besplatne dodjela, a ne možda bolje bi bilo reći jačati modernizacijski fond kako bi se onda države srednje i e, istočne Europe E, poticalo na inovacije i besplatne dodjele mogle bi možda ugroziti to, tu inovaciju i predugo održavati postojeće strukture. I kao što je mm, Grote rekao, ciljane izdaci, treba nam instrument za klimatske zaštite, a ne za financiranje rupa u proračunu. To je uvijek bio prioritet parlamenta i to bismo trebali možda još jasnije reći nego što stoji i u predlogu komisije. Hvala. Thank you very much, Mr. Potts. Děkuju, pane předsedo. Gospodin Potts. Hvala i želim e, zahvaliti izvjestitelju na izvrsno obavljenom poslu. Riječ je o nove verzije još jednog pokušaja popravljanja cijelog sustava. Nadam se da, da za tri ili pet godina nećemo ponovno ovdje sjediti i raspravljati o mogućem poboljšanju cijeloga sustava. A ako bude tako, nadam se da ćemo biti doista odlučni. Želim nadodati još nešto o onome što je rečeno, odnosno postaviti par pitanja o linearnom faktoru smanjenja. Postoji prijedlog revizije istoga koji je svakako u redu, ali želimo li to doista, želimo li stabilnost i predvidljivost? Predložili smo nizak faktor kako bi se odobrio, ali znamo da on nije dovoljan kako bismo zadovoljili stope odustajanja od ugljika. Želimo da faktor bude 2,4, ali ne 2,2 i toga smo svjesni i rekli smo da ćemo predložiti reviziju za šest godina. No zašto to ne učiniti odmah? Ako industrija išta treba, ona je to stabilnost i predvidljivost. A mi ćemo reći da će se situacija održati još neko vrijeme i onda će doći do revizije. To nije u redu. Kada je riječ o opcijama, imamo 57%. Mene zanima jedno, kako je komisija došla do tog broja? Prema nekim izračunima tu stoji 59%, a vidio sam i izračune koji baratuje sa brojkom od 52%. Dakle, zašto upravo 57%? Kako ste došli do te brojke? To je moje prvo pitanje. I još jedno. Ne bi li trebalo tu predvidjeti reviziju Jesmo li sigurni da je taj broj vjerodostojan? Ako ne, treba li možda predvidjeti reviziju? To je drugo pitanje. Sada referentne vrijednosti. Mislim da je čudno ako se uzima u obzir CTS jer za neke zemlje članice je to doista skupo. Naravno, znamo da nisu sva gospodarstva zemlja članica ista i nadam se da smo toga svjesni. Za neke zemlje članice to je geološki nemoguće. One nemaju geološke uvjete za hvatanje i skladišćenje ugljika. Dakle, to je doista ogroman problem i bilo bi doista nepravedno to nametati svima. Osim toga, žao mi je što se uopće u prijedlogu ne spominje šumarstvo, jer kapaciteti skladištenja ugljika u šumama su daleko veći i to bi bilo daleko jeftinije i lakše zatim e, prijednost, e, e, dozvola da pričuvu za stabilnost tržišta. To je još jedna mogućnost, ali zapravo je to posljedica doista složenog političkog sporazuma i svako kršenje pričuve za stabilnost tržišta neće donijeti pozitivne rezultate. Jesmo li sigurni da će oni biti doista pozitivni? Još jedan komentar. Fond za inovativnost. Mislim da to nije dobra zamisao izuzeti i pitanje zemljopisne ravnoteže u potpunosti kao što je predložila komisija. Ako to učinimo, I nakon onoga što se je dogodilo u prošlosti Europske unije, nakon nekih e, centrifugalnih sklonosti zemalja članica koje je na početku spomenuo i izvjestitelj, jeste li doista sigurni da je dobra zamisao izuzeti i zemljopisnu ravnotežu. Iznenađuje me što to predlaže upravo izvjestitelj. Hvala, gospođa Višnjevska. Bardzo, mm, panie przewodniczący, szanowni... Hvala. Želim zahvaliti gospodinu Dankanu na radu na ovom izvješću o reformi ETS-a. To pozdravljam, ali također sa određenom zadrškom. Drago mi je što je zadržana sadašnja stopa smanjenja emisija od 2,2. U postotku E, to pokazuje da je Europska unija doista ambiciozna kada je riječ o zaštiti okoliša. Međutim, to postavlja i velike izazove pred europsko gospodarstvo. No, opterećenje ne treba povećavati. Faktor smanjenja će se povećati nakon 2030. i nakon provjere pridržavanja sporazuma. Smatram da bi takva inicijativa mogla biti opravdana samo ukoliko se sve ugovorne strane na obvežu. S druge strane, inicijativa komisije zadala bi još jedan udarac europskim gospodarstvima. Potpisivanje sporazuma o Parizu samo po sebi nije dovoljna podloga za pokretanje inicijativa za zaštitu okoliša. Drago mi je što je izvjestitelj ukazao na potrebu da se zaštiti europska industrija od konkurencije drugih e, zemalja koje nemaju tako visoke standarde po pitanju zaštite okoliša. Drago mi je također što je gospodin Duncan istaknuo opasnost izmještanja emisija ugljika u svim sektorima privrede. I također je podsjetio na to da umreženi sustavi grijanja također trebaju imati besplatnu dodjelu. Govorilo se također i u sektorima u kojima nije moguće iznenada izmijeniti dozvole za emisije kao recimo sektor čelika. I govorili se također i o nekim sektorima u čijem je slučaju izvjestitelj izmijenio faktor smanjenja i predvidio je također i određeni udio besplatnih dodjela. Mislim da bi međutim bilo bolje koristiti se nekim pokazateljima koji su izračunati u stvarnom vremenu. Kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena, ovo je dobra podloga za raspravu, iako nisam sasvim oduševljena time diferencijacija broja dozvola ovisno o potencijalu izmješanja oblika određenog sektora kao i mehanizam fleksibilnosti koji bi nam omogućio dodjelu dodatnih dozvola za emisije određenoj industriji smatram da su vrlo problematični, no izvjestitelj je zauzeo odgovarajuće stajalište kada je riječ o mehanizmima nadoknade. Predloženo rješenje obuhvaća zemlje članice sa manje od 60% BDP-a u odnosu na europski prosjek i također, dakle, to smatram da to nije dovoljno. Prijedlog Europske komisije ne može nadoknadati troškove koje stvara politika zaštite okoliša Europske unije, no ipak slažem se da smo krenuli u dobrom pravcu. Za razliku od prethodnih prijedloga Europske komisije, gospodin Duncan predlaže da bismo trebali značajno smanjiti upravljanje mehanizmima za kompenzaciju prema njemu. E, brojna tijela bi trebala tu imati ograničnu ulogu. Također pozdravljam prijedlog e, pomicanje gornje granice kada je riječ o obaznim zahtjevima za javnom ponudom u tim e, industrijskim sektorima. Također treba sagledati i pitanje prijenosa tehnologije i mogućnost e, fleksibilnosti kada je riječ o financiranju za nekoliko narednih godina. Uglavnom, e, postupak javne nabave nije potreban e, i trebali bismo omogućiti provedbu programa ulaganja također. Podržavam zamisao prema kojoj bi trebalo E, učiniti transparentnima mjere financiranja koje se tiču i također to podnijeti javnoj raspravi. I pozdravljam i prijedloge administrativnog pojednostavljenja i mogućnost isključenja i manjih postrojenja. E, dakle, gospodin Duncan je krenuo jednim pravcem koji će nam omogućiti unošenje u sustav određene mjere realističnosti. Hvala. Gospodin Florence. Ja, ich, eh, der, der... Da, kolega Duncan je svoju raspravu krenuo eh, sa pitanjem četvrtka da ili ne. Moram jednostavno reagirati na to. Jer zapravo ne možemo, ne može to tako. Ja sam doista za to da ostanete ovdje. Ja sam za to da kolega Dankan nastavi voditi ovo izvješće ali kada neko nakon nekog dugaškog postupka u četvrtka se kaže ne, onda znate koje je moje konzekventno mišljenje. Kad se to kaže, onda se to mora i prihvatiti i ne želim onda raspravu i mislim e, to ovo je sad moje osobno mišljenje, nije EPP za to odgovoran, ali ako nakon ovih svih rasprava ovih godina, ako kažu ne, onda to nije E, ništa drugo, nego jednostavno klub mora razmisliti hoće li vam staviti na raspolaganje e, kamion za selitbu. Mislim, i nije, i na auti, auti. Ne možemo sad tu razmišljati ko je e, dalje o tome. Mislim, Znači, u svu toleranciji također postoji neki argumenti o izlasku iz Europske unije ili ne tako, ali ako se odlučite za to, onda jednostavno e, nema dalje rasprave o tom hoće li neko voditi dalje izvješće ne, nego to je kraj i kraj je. Evo, hvala. Hvala. Imali smo dovoljno vremena za razgovaranje o ovim pitanjima. Hvala gospodin Lajnen. Pa da, nadam se da neće svi otići, da ćemo moći nastaviti raditi i provoditi našu zajedničku politiku u Europskoj uniji. Nadam se da će gospodin Dankan nastaviti raditi na ovom izvješću. Znam koliko je napora uložio u posljednje vrijeme kako bi razgovarao sa svim dionicima i izradio vlastito mišljenje. Slažem se s mišljenjem kolega prema kojem e, politika zaštite okoliša Europske unije mora biti vjerodostojna i zbog toga i naši instrumenti trebaju biti vjerodostojni. No u posljednje vrijeme to nažalost nije tako i zbog toga je potrebna reforma kako bi ovaj sustav trgovanja emisijama mogao biti snažniji i kako bi se omogućilo poticaje za izbjegavanje emisija, a također e, i e, učinilo sustav e, vjerodostojnim i pouzdanijim za dionike. Mislim da imamo brojne mogućnosti za poboljšanje učinkovitosti ovog sustava. Imamo velike ambicije, obećali smo smanjenje od 40% CO2, što znači da ETS treba odraditi svoje kako bi se dosegao ovaj minimalan cilj. Osim toga, faktor linearnog smanjenja će zahtijevati i veće ciljeve. Kao što je rekao Peter Lize, naravno u ETS-u imamo i druge čimbenika koje trebaju pridonijeti. Sada ETS ili ne ETS, dobro. Već smo i sami vidjeli da je promet jedan sektor u kojemu emisije rastu i upravo smo rekli naravno da to treba uključiti onda i zrakoplovstvo i pomorski promet, a sada se vode ponovno rasprava zašto ne kopneni promet, bi bilo lako, na primjer, obuhvatiti gorivo ovdje i recimo nametnuti određene namete ovdje, ali odluka je bila drugačija, znači da se kopneni promet, cestovni promet drugačije tretira, ali zapravo to je greška što je te se primjenjuje samo na industriju, a ne na promet i na e, odnosno gorivo, a odnosno da se oporezuje i energija za zgradaštvo. Ali dobro. U budućnosti bi trebalo razmisliti o tome da bi ETS mogao obuhvaćati i druge sektore. A sada što se tiče samog ETS sustava, ja sam za e, precizniju dodjelu e, besplatnih certifikata. To ne bi trebalo biti samo posluživanje u koje bi svi ulazilo i samo bi se posluživalo o besplatnim certifikatima. To treba doista biti ograničeno na one sektore kojima je to potrebno, koji su pod velikim pritiskom međunarodne konkurencije i treba razmisliti koliko ćemo stupnjeva tu također uvesti. E, ovaj višestupanjski pristup je također vjerojatno jedna mogućnost Znači da se e, uzme u obzir različita konkurentnost europskih industrija. Također kod benchmarkova, kod ih mjerila trebamo možda, možda finije stupnjevanje, možda početi sa 0,3, a onda ići nadalje od 1,5. Ili e, razni pogoni, razni sektori Razni objekti imaju također različite potrebe, imat će ih različite potrebe u različitim u sljedećim desetljećima. Također slušao sam e, e, i razne pozive na breakthrough technologist, e, znači ove nove radikalne tehnologije kod cementa, čelika, e, met, ne, ne, metala. I sad je pitanje kako će se postići ovaj skok sa sadašnjih e, procesa na e, bezemisijske procese, a taj e, će skok, taj će prelaz u sljedećim desetljećima koštati puno novaca i želio bih da se tu inovacijski fond dovoljno napuni, on nije dovoljan sam po sebi da ide u odgovarajućem smjeru. Tu moraju još pripomoći i drugi, EFSI, dakle investicijski fond cijela Europska unija, dakle potrebno je jedan cijeli paket kako bismo ove prototipe koji će se e, sada ostvarivati e, dovede do faze komercijalne primjene. To će biti jedan revolucionarni korak u određenim industrijama i treba sad vidjeti e, koliko će sredstva iz ets moći u tome pripomoći. A postoje još i neke regije koje će to pogoditi više nego druge i trebamo misliti na ovaj socijalni dio. Mislim da ovaj fond za pravednu tranziciju koji bi se mogao puniti iz ETS sredstava bi mogao biti jedan signal gradovima, regijama i dotičnim ljudima tamo da ih nećemo ostaviti same nego da ćemo im pomoći. Također imamo neke amandmane koje ćemo podnijeti i također nadati se da ćemo e, glasanju izvjestelja u sjeni onda ipak e, postići veću većinu Naime, ovaj, e, da se ne smije sa uskom većinom izaći iz parlamenta jer znamo da će to vijeće još mora blagosloviti cijelu stvar, cijelu ambiciju koju imamo. Dakle, moramo ovdje postići veću većinu i odboru, ali i na plenarnoj. Thank you very much, Mr. Hvala, gospodin Grzib. I ja želim zahvaliti gospodinu Dankanu na vrlo zanimljivo strukturiranom izvješću. Naime, vidim da svatko od nas ima svoje mišljenje o ovom predmetu, a tu prepoznajemo i neke prijetnje koje su s time povezane, naročito sa stajališta onih zemalja koje su posebno izložene budući da se njihovo gospodarstvo temelji primjerice na ugljenu. No, prilaz na druge tehnologije zahtjeva mnogo vremena, ogromne troškove i sredstva za modernizaciju postrojenja. No, dopustite mi da napomenem da recimo neki sektori, poput e, sektor proizvodnje gipsa, je prešao na modernije tehnologije. Dakle, intenzivno se tu provodi modernizacija, ali on ne stvara emisije samo zbog e, goriva, nego i određenih prirodnih e, kemijskih procesa koji u velikoj mjeri pridonose emisijama iz ove industrije, no, po prirodi ti su procesi reverzibilni, tako da bismo trebali sagledati ovo i sa tog stališta i smanjiti naša očekivanja od ovog sektora kako bismo izbjegli izmještanje ugljika. No, u onim zemljama u kojima su zime podugačke, bitan je izvor emisija iz grijanja, jer imamo brojne izvore grijanja koji imaju niske emisije u mnogim gradovima, također i u moje zemlji, ali imamo također e, i topline, e, toplane, pardon, e, i također postrojenja koja bi mogla smanjiti emisije pod uvjetom da taj sektor dobije odgovarajuće potpore kako bi mogao proširiti svoju bazu potrošača. Dakle, vidimo tu dobru pojavu, dakle gradske toplane su obuhvaćene ETS-om, a izvori sa niskim emisijama su izvan tog sustava. Dakle, možda bismo trebali razmisliti o nekim mehanizmima koji će potaknuti potrošače da se prebace na organizirane gradske toplane, naročito u većim gradovima i aglomeracijama. I još nešto industrija grijanja ima ogromne potencijale kada je riječ o kogeneraciji i to je dakle, način proizvodnje i električne energije i toplinske energije prema izračunima u Poljskoj. Sektor grijanja pod uvjetom da dobije odgovarajuće potpore mogao bi proizvesti 6 do 7 tisuća megavata električne energije pod uvjetom e, da dobije određena sredstva za modernizaciju postrojenja kako bi mogao prijeći sa isključive proizvodnje topline na kogeneraciju. Takve aktivnosti, takvi projekti su nešto što bi trebalo uzeti u obzir u novoj arhitekturi ili strukturi ETS-a to spominjem jer mnogi od naših kolega su skrenuli našu pozornost na e, fond za modernizaciju i korištenje tih sredstava. Dakle, s jedne strane govorimo o barem djelomičnom pokrivanju sektora koji je sada izvan sustava ETS-a. To je prvi učinak, ali isto to bi moglo omogućiti i veću učinkovitost kada je riječ o kogeneraciji. I još je nešto već spomenuto, ali htio bih to još jače istaknuti, ali, a to je stopa biološke apsorpcije, jer govorimo o CCRS tehnologijama, ali one su vrlo skupe, no s druge strane postoji potencijal jedne politike koja je uznapredovala u nekim zemljama članicama Europske unije, a to je sadnja šuma. Reforestacija, dakle, nove šume mogu upiti velike količine CO2, i mislim da je to nešto o čemu valja povesti računa, a to je jedan od zaključaka sa konferencije u Parizu. Tako da bismo mi trebali isto krenuti tim putem i govoriti o apsorpciji CO2 u šumama od strane biljaka, dakle to bi moglo smanjiti emisije u okoliš. Postoji još jedno pitanje, a to je potencijal tla, to je doista složeno pitanje, toga sam svjestan, no ako bi se to razmotrilo, to bi potaknulo upotrebu tehnologija uzgoja koje zadržavaju organske tvari u tlu. Za razliku od industrijske poljoprivrede koja vrlo često dovodi do pretjeranog e, istjecanja organskih tvari iz tla. Znam da to nije lako i znam da se pokušalo o tome povesti računa, ali u brojnim slučajevima razmatrali smo vrste tla koja su već bila degradirana i koja su se koristila za industrijski uzgoj. No, sama poljoprivreda kao takva ipak u tom smislu mislim da ima ogroman potencijal. Hvala. Gospodin Dantan. Hvala gospodine predsjedniče. U potpunosti podržavamo e, ono što je koordinator mojeg političkog e, kluba predstavio. Ja žalim e, znači uvođenje ovo više e, razinskog e, pristupa. Imamo znači kvote slobodne, znači kvote jedinice za određene sektore koje sa 100% će ići e, na 50%, a isto tako e, imamo i međunarodnu konkurentnost, možemo reći da to, to okružje se nije promijenilo i u tom smislu imamo rizik e, gubitka konkurentnosti naše industrije na međunarodnoj sceni. A isto tako raspravljamo o jednoj temi a radi vezano uz e, sadržaj, e, znači E, ovaj, znači referentne vrijednosti e, grijanja i topline gdje se želi uvesti znači jedan kriterij vezano uz biomasu. A kad govorimo o e, u stakleničkim plinovima koji proizlaze iz biomase znači nisu uračunati. A možemo reći da veliki industrijski, industrijska postrojenja koriste velike količine i biomase i isto tako drva drveta i to rješenja za mali sektor ne mogu biti rješenja za veliki sektor. Moramo tu uzeti u obzir e, kriterije održivosti u korištenje biomase, moramo također uzeti u obzir specifičnosti, geografske specifičnosti kako to ne bi e, znači dovelo do situacije da je biomasa masa zapravo e, štetnija za okoliš od samog plina. Hvala. Hvala. Sada gospođa Evi. Hvala. Oprostite što sam došla e, malo kasno. Nisam, e, znači, vidjela prezentaciju izvješća gospodina Dankana, no željela bih predstaviti naše prve reakcije. E, ono što je dobro je ta inicijativa organiziranje tehničkih e, saslušanja, radi se o kompleksnom i tehničkom pitanju i takva saslušanja su izuzetno važno. Što se tiče prvog prijedloga povećanja linearnog e, faktora smanjenja, mi bismo prije svega trebali inzistirati na još jednoj točci. Znamo da je linearni faktor smanjenja od 2,2% je e, onaj minimalni dovoljan kako bismo uspjeli ostvariti naše ciljeve o smanjenju 40% do 2030. godine. To je nedovoljno kako bismo E, uspjeli ostvariti smanjenje od 90% do 2050. godine kako bismo se pridržavali naših angažmana. Zbog toga bismo trebali na tom području poduzeti neke hrabrije akcije i djelovanja i želimo predstaviti amandmane u tom smislu. Ne slažemo se također s idejom da povećamo e, prag za male emitere od 50.000 tona. A kad govorimo o evoluciji rizika, izloženosti isticanju e, ugljika, ono što smo mi nedavno vidjeli, e, čak E, i e, znači cijena CO2 od 40 do 50 eura e, po toni. Znači u svakom slučaju smatramo da neće biti nekih e, signifikativnih pomaka, znači znakovitih pomaka na tom području. No, slažemo se da revidiramo taj prag što se tiče dodjeljivanja emisija kako e, bi izbjegli određene manjkavosti. Kad govorimo o inovativnom e, fondu, mi se slažemo da podržimo taj fond jer samo zahvaljujući inovaciji i realnom smanjenju emisija možemo smanjiti pritisak na klimu a ne samo pomoću jednostavnog mehanizma plaćanja za e, dozvole za emisije fond e, kojim bi se podržale najbolje tehnologije na području obnovljivih energija, te također inovativne solucije za smanjivanje e, emisija. E, znači to je nešto što moramo podržati, a ne slažemo se s time da pokrenemo međusektorski faktor korekcije. Moramo u svakom slučaju to povezati sa realnom količinom emisija. kako bismo omogućili da ova direktiva postigne svoj cilj koji je smanjenje e, emisija stakleničkih plinova. To je glavni cilj i u tom smislu ćemo predložiti amandmane kako bi direktiva morala, mogla e, ostvariti svoj primarni cilj. E, ako ne, možemo se izložiti riziku da ta direktiva ne bude učinkovita, te da se izložimo riziku i prijevara i špekulacija. Moramo u svakom slučaju biti hrabri, inače nećemo ostvariti ciljeve smanjenja oko kojih smo se dogovorili da, moramo imati na umu da danas e, neki kolege nisu prisutni jer moraju sudjelovati u radu drugih odbora. Eto, i zbog toga određeni e, izvjestitelji ne mogu biti prisutni, a sada dajem riječ komisiji. Gospodin Damjan Midaus, evo dajemo riječ za komentare. Hvala gospodine predsjedniče u okviru e, komisije. U ime komisije želim također zahvaliti izvjestitelju Dankanu na izvješću te također na cijelom nizu konzultacija koje je ostvario sa kolegama tijekom e, posljednjih mjeseci. Mi pozdravljamo ovo izvješće i e, ideje koje smo čuli od zastupnika danas, e, komisijni e, komisijin prijedlog, mi smo to predočili parlamentu prije ljeta prošle godine, a ovo je ispunjenje zaključaka vijeća iz e, listopada 2014. godine ako želi, znači su e, zakonodavci žele promijeniti komisiji prilog kako bi uveli e, poboljšanje, onda trebamo vidjeti na koji način e, se to može napraviti, no prijedlog komisije u skladu sa zaključcima vijeća iz listopada 2014. godine. ETS nije jedini, jedina mjera vezano stvaranje ciljeva komisija prošlog E, tjedna, zapravo petka onog tjedna prije, također e, predložila e, također mjere potpisivanje Pariškog sporazuma i želimo da u svakom slučaju to bude napravljeno vrlo brzo. Imamo također i prijedlog vezano uz korištenje tla i šumarstva. Nadamo se da ćemo to ostvariti prije ovog ljeta. Želio bih komentirati nekoliko točaka koje smo čuli danas i odgovoriti na e, pitanja koja su bila postavljena direktno komisiji. Prvo, kad govorimo o vjerodostojnosti europskih politika, u svakom slučaju je izuzetno važno da ovaj sustav trgovanja emisijama funkcionira na najbolji mogući način. Koreja, Kina također e, uspostavljaju sustave trgovanja i ovaj prijedlog je izuzetno važan, te komisija zna da je potrebno vremena kako bi sve dobro bilo e, osmišljeno. Kad govorimo o takozvanim benchmark mjerilima ili referentnim, e, vrijednostima, želimo e, ih osmisliti da se uzmu u obzir prave realne vrijednosti, a također i to smanjenje od 10% za postrojanja. A kad govorimo o ključnim elementima e, onda znači nam je e, jako zapravo zanimljivo da e, izvjestitelj e, predlaže još jedno dodatan postotak smanjenja budući da se to odlučuje u okviru suzakonodavnih zakonodavnih akata. Isto tako ono što je važno je zapravo davanje sredstava za inovacije da se to isto tako odrazi na samom tržištu to je ključna e, stvar, znači e, znanosti istraživanja kako bi to osmislili na najbolji mogući način. Kad govorimo o malim e, emiterima, znači imamo tu mogućnost isključenja za vrlo male emitere i mi se slažemo s onim što je rečeno da trebamo zapravo smanjiti taj administrativni teret. A isto tako želim koristiti želim uzeti u obzir i tu mogućnost korištenja prihoda. Države e, članice sada govore o tome da koriste 90% e, prihoda iz e, dražbi kako bi se borili sa posljedicama klimatskih promjena. Dio znači komisijnog e, prijedloga iz e, sedmog mjeseca prošle godine je da države članice koriste se tako prihode od dražbi u ovom prijelaznom, pre, prijelaznom periodu. Imali smo također i pitanja. Gospodin Fok je postavio pitanje kako je komisija došla do ovog, ove brojke o 57%. Neću sad ulaziti u detalje, ali mislim da je komisija odgovorila državama članicama pisanim putem na koji način se izračunalo ovih 57%. Mislim da postoji drugi dokumenti e, koji govore o eventualno drugačijem načinu izračuna i možda bismo mogli zapravo e, podijeliti i ovo objašnjenje koje smo dali državama članicama. Kad govorimo o šumarstvu, e, ta komisija se slađe da svi sektori moraju doprinijeti borbi protiv klimatskih promjena. I to je dio, znači, e, dio cjelokupnog gospodarstva, ne samo ono što je pisano u Pariški sporazum. Nadamo se E, da ćemo prije ljetne stanke e, znači e, pozabaviti pitanjem i korištenja tla i isto tako šumarstva u određenim politikama Europske unije. Kad govorimo o biomasi slažemo se s ovima, kad govorimo o individualnim grijenjima moramo u svakom slučaju imati različite pristupe sustav trgovanja emisijama u svakom slučaju ne može riješiti sva pitanja vezana uz borbu protiv klimatskih promjena moramo osmisliti e, znači različite načine financiranja što se tiče grijanja gradova. Države članice u svakom slučaju će osmišljavati i mjere smanjenja emisija izvan ETS-a i u tom smislu dolazi to pitanje grijanja kućanstva. Izvjestitelj također e, predlaže revidiranje klauzule i Moramo u svakom slučaju analizirati znači ovu klauzulu revidiranja e, i zapravo takozvanog stok teka u okviru Pariškog sporazuma. Hvala. Hvala. Posebno obično nakon komisije dajemo izvjestitelju E, riječ kako bi odgovorio, ali sada imamo poseban prijedlog, e, zapravo zahtjev osobe da, e, koji je također sudjelovao u pregovorima. Hvala gospodin Eichhout. Hvala vam puno. Ja sam bio informiran o diskusiji. Svi u dobro poznamo mogu reagirati na ono što je rečeno, čak i ako nisam to osobno čuo. Samo što se tiče prve primjedbe i strategije gospodina Dankena, to je ono što ja, on je rekao da očekuje da ćemo tu završiti, a zapravo je to opasna strategija, jer mi znamo da je temelj e, izvješća odbora Envi prije svega temelj za industriju koja žele, žele, želi razvodniti polazišnu točku. A nakon ovog odbora idemo na plenarnu sjednicu, a nakon toga imamo diskusiju u vijeću. Nik kad nismo e, zapravo imali slučaj da ono što usvoji e, odbor ENVI, da će to onda biti dio i sporazuma sa e, zapravo općenito većina sporazuma sa vijećom. Zapravo ova strategija gospodina Dankena u tom smislu je izuzetno opasna. Mislim da je tu strateška pogreška gospodina Dankena. A Postavlja se pitanje o tome zašto govorimo o neambicioznom e, izvješću. On govori što se tiče viška, moramo govoriti o preklapajućim politikama a na primjer e, on kaže da e, znači politika što se tiče e, obnovljivih izvora koja je dobra i koja u svakom slučaju funkcionira da to ne treba se staviti u prvi plan jer ćemo onda imati malo pre veliko smanjenje emisija i kad govorimo o zapravo e, sustavu trgovanja emisijama, ne trebamo ni u kojem slučaju gledati preklapajuće politike, nego prije svega kako to može funkcionirati na tržištu. A kad govorimo o besplatnim dodjelama jedinica i povlačenju, govori se o mogućnosti. E, govorimo o e, takozvanom may, može, jer postoji puno stvari koje bi e, države mogle napraviti, ali ne naprave. A kad govorimo o stock znači o analiziranju situacije da mogli bismo onda to e, malo odgoditi u ono uzimajući u obzir ono što je sadržano u Pariškom e, sporazumu, onda on govori o 2023. E, on govori o tome da se ne trebaju mijenjati pravila tijekom utakmica, ta utakmica traje e, vječno i onda jednostavno nikad ne bismo trebali mijenjati pravila. Ono što je izuzetno važno je da zapravo onda odgađamo tu raspravu koja će onda opet biti izložena pritiscima lobija, a mi moramo tu raspravu provesti e, danas i to je nešto što je ključno. Imam nekoliko e, sugestija. Da, postoji znači EKR i EPP koji su se složili oko toga da kad govorimo o referentnim vrijednostima, onda moramo govoriti, govoriti o realnim emisijama. Da, ako su te realne emisije toliko važne, onda počnimo znači sa 2021. 21. E, godine i onda moramo u tom smislu uzeti stvarnu situaciju realnih e, emisija. Znači, e, moramo reći da ove naše ambicije 70% ni u kom slučaju nisu ostvarene. Ako želimo e, znači, uzeti e, u obzir realne emisije, onda Znači, u svakom slučaju nam je jako čudno da govorimo samo o referentnim vrijednostima, a ne znači o ovom temelju, što se tiče faze 4. Drugo, linerni faktor smanjenja. Svi e, govore o tome kako većina misli. No, u svakom slučaju postoji mogućnost da e, se, poveća taj linerni faktor smanjenja i mnoge države su govorile o tome da se taj faktor treba povećati. Gospodin du Duncan govori o tome, ali postavljamo si pitanje da li on želi zapravo ubiti raspravu prije nego što počne. Ono što je izuzetno važno je da zapravo svi shvate koji je cilj ovog linearnog faktora smanjenja 2,2% neće uopće dovesti e, Eh, eh, eh, cijelo gospodarstvo Europske unije na minus 80% do 2050. godine. To ni u kom slučaju nije u skladu sa Parizom. A kad govorimo o 2023. godine, onda moramo se, ako ništa drugo, uvjeriti da je taj linearni sektor smanjenja usklađen sa ovim scenarijom od 2% povećanja. a imamo e, zapravo i e, zapravo 30% mogućnosti da će se taj scenarij od 2% i povećati, da ćemo ga premašiti. Evo, to je ono što smo u svakom slučaju željeli e, istaknuti, što sam želio istaknuti. A inovacijski fond, da, to je izuzetno važno, no ono što gospodin Duncan radi, prije svega on E, znači on nedodijeljene emisijske jedinice od 150 tisuća milijuna seli u taj fond. A to ide u NR. A tih 150 e, milijuna, znači E, znači, e, znači idu u taj inovacijski fond, a imamo isto tako i dodatnih 50 milijuna koji opet idu taj inovacijski fond. Zašto mi to sad koristimo, ono što je odlučeno u prethodnom e, mandatu, zašto to sad koristimo za fazu četiri? Ako želimo povećati inovacijski e, fond, onda moramo koristiti jedinice e, iz faze četiri, a ne faze iz prethodnog razdoblja. One bi, one trebale jednostavno biti izbrisane jer nisu bile potrebne. Evo, moramo koristiti ovaj inovacijski fond na, na razuman način, a ne se tu razvodnjavati naš ciljeve. I sad na kraju ova famozna diskasija o tome da li imamo znači ove jedinice sa dražbi. Moramo biti jasni. Ako postoji znači potreba za međusektorskim faktorom korekcije koje svi želimo izbjeći, onda možda dajemo previše slobodnih, e, besplatnih jedinica za sektore kojima to nije potrebno. Naprimjer, 30% e, besplatnih e, jedinica za sektore koji su dio e, slobodne konkurentnosti. To moramo prije svega posvetiti sektorima koji imaju probleme za na međunarodnoj razini što se tiče konkurentnosti. Zašto mi sad radimo ovo što radimo? Nemojmo ih davati besplatno. E, postavljamo si pitanje E, kako ćemo ostvariti taj cilj da dodajemo besplatne emisije i jedinice sektorima koji to zbilja trebaju. Da, u svakom slučaju govori se o, tome da svi trebaju više jedinica, no besplatnih jedinica, no nitko ne kaže o kojim sektorima se zapravo radi. Postoji problem u tome da ako svi e, traže više e, besplatnih jedinica, onda ćemo se zapravo završiti po, sa e, lobiranjem e, gdje ćemo onda u svakom slučaju e, neutralizirati i zapravo ubiti na neki način ovaj međusektorski faktor korekcije. Da, u svakom slučaju ja zagovaram da takve jedinice, besplatne jedinice se dodjeljuju prije svega sektorima kojima je to potrebno. Ja bi sad s time završio. Hvala. Thank you very much. And now we close our debate, giving the floor to our rapporteur, Mr. Duncan. Mr. Chairman, thank goodness Bass arrived, otherwise there may have been an outbreak of... Gospodine e, predsjedniče, e, uvijek je teže e, kritizirati primjerbe koje zapravo niste čuli, pa samo ću ponoviti ako se ponavljam. Dakle, e, direktiva o obnovljivim izvorima energije je učinkovita kao i direktiva o učinkovitosti. Nije moja namjera i nikad nije moja namjera da ih treba razvodniti na bilo koji način. Ono što bih ja radije vidio je da, a, da se e, smanji a, e, besplatna jedinica i da na neki način E, riješimo situaciju kako se trenutno nalazimo. Ako to uspije negdje, e, neko mora vidjeti koliko je nešto učinkovito i nekako usklopiti te e, politike. Ne radi se o preklapajućim politikama, nego onima koje međusobno interaktiraju Znači, kako nas e, te politike mogu dovesti tamo gdje želimo biti? Što se tiče dobrovoljnog umirovljenja, ja ću rado to učiniti Naravno, moje mišljenje u ovom trenutku da ako zemlja članica ima cilj potpisati e, pariški sporazum, e, onda jednostavno mora to učiniti. Ne, mora više, ne može samo okolišati. Zemlje članice doista moraju preduzeti odgovornost za ono što su potpisali i rekli. Što znači da ako oslobodite niz e, do niz slobodnih jedinica, i e, onda ih osloboditi, onda ih treba povući. I to je ključna stvar. I e, subsidijarnost e, se tako ostvaruje i to treba pustiti. Onda ćemo vidjeti koje zemlje članice doista žele ispuniti one ambicije koje su potpisale, a vidjet ćemo koje su se samo <laughs> zabavljala dok su to potpisale u Parizu. što se tiče 2023. prekasno će biti, pa krenemo sada. To sam isto tako rane rekao. Što znači kada dođemo do 2023. već ćemo početi nešto raditi. Ne završavati, nego počinjati nešto raditi u tom trenutku. Dakle, moja cijela ambicija ovdje je baviti se volumenima ne linearnim faktorom redukcije. Ako smanjimo volumen e, besplatnih dodjela, onda možemo pokrenuti tržište. I još jedna stvar koju želim reći, ali dobro je ovo često ovako improviziramo svojim e, e, komentarima, ali moj tim je sastavio pa, govor koji je online, pa ga pročitajte ako hoćete, ali htio sam reći sljedeću stvar. Dakle, ja nisam protiv višeg linearnog faktora redukcije, zato ga treba revidirati u svjetlu pariških obveza i Želim zato predložiti linarni faktor redukcije od 2,4% ako tako želimo napredati, ali vjerujem do duše da možemo postići naša ambicija da i ne idemo u tom smjeru ponovno. Dakle, ako želimo to pogledati, još jednom e, možemo pogledati. A što se tiče neiskorištenih e, dodjela, e, mogu ići inovacijski fond, slažem se i to je dobra rasprava. Još neke stvari koje su rečene E, napomene u ovim, e, ovoj raspravi doista su bile vrlo korisne i e, dobro da mislim da ih mogu uključiti i da tako na taj način možemo postići konsenzus i postići ono što smo krenuli postići. A što se tiče smjera, mislim da, da moramo doista primijeniti Pariški sporazum i doista postići one promjene u količini emisija. Jer ako želimo viši linarni faktor redukcije, onda ako su svi za, onda ćemo to učiniti. Nisam ja ovdje kao zagovarač sigurnosti, ja sam ovdje netko ko želi prikupiti sve glasove i ići u smjeru onoga što žele većina. Društveni mediji su me za to kritizirali, a ja onda razmislim, pa mi smo demokrati, ako vam se ne sviđa moje izvješće, izmijenite ga, ako ga želite mijenjati, mijenjate ga. Ako vi tako glasate, promijenit će se, izmijenit će se. Ja dolazim iz male skupine, ne mogu to činiti sam. I to sam puno, puno puta rekao. I još jednu stvar želim reći, naime, e, ne kažem to sada zbog e, samo medija, nego ja bih radije e, raspravljao e, s nekime, e, <laughs> radi je raspravljao licem u lice s nekim nego da mi neko na društvenom mediju šalje neki, e, neki karikaturu Batmana i Robina i tako dalje. Ne, nego mislim ovo je užasno kompleksno pitanje i trebamo prestati razmišljati na takve razvojne način o tome. Kad govorimo o šumarstvu, šumarstvo mora biti dio toga, ali možda ne bi trebao biti e, dio onoga što ja raspravljam. Zašto ne uzmete ETS, ETS i ne ETS sektor i tako dalje? Pa mislim nisam ja taj koji o tome odlučuje u komisija. Dobro, evo da se vratim na ono što sam htio reći. Da, vjerujem da možemo zajedno napredovati i gledam one sve koji sjede u ovoj prostoriji, ne samo na ispred mene, iza mene, nego i ove asistente koji su nam toliko pomogli. Mi doista možemo napredovati, ali napredovati možemo time što ćemo pametno postupati, znati kamo idemo, a mi idemo e, u smjeru ispunjavanja Pariza i ako ikako možemo pomoći da se ostvari 1,5, moramo to učiniti. Industrija je isto tako, ali industrija također dio je našeg e, gospodarskog svijeta i naše gospodarske nužnosti. To treba također uzeti u obzir. Vidim da predsjedate zjeva, pa sam očigledno pretjerao. Dobro, ništa, evo, završavam i vjerujem da ako povežemo, ako se svi primimo za ruke, idemo zajedno, ćemo nešto puno više postići nego ako se pokušavamo međusobno počkaljiti cijelo vrijeme. Dakle, evo, hvala i hvala izvjestiteljima u sjeni, hvala na vašoj velikoj pomoći. Doista vjerujem da možemo znatno promijeniti stvari ako se potrudimo zajedno. Hvala. hvala. I sada prije nego što zatvorimo sadašnju sjednicu, rok za amandmane 28. lipnja u 12 glasanje u Enriju 8. E, e, prosinca i u veljači e, vjerojatno. Još, evo sada ovaj mogu zatvoriti sjednicu, a krećemo ponovno poslije podne. U tri, nemojte zaboraviti, sjetite se, danas u tri dolazi predsjednik Šulc i glavni tajnik gospodin Vele na potpisivanje sporazuma. Budite ovdje, vidimo se, dženja.